Good afternoon everyone. Welcome. To... Lijep pozdrav svima, dobrodošli na današnji sastanak. Ako bacimo pogled na nacrt dnevnog reda, imate li možda kakvih prigovora? Ukoliko ne, smatramo ga usvojenim. bez izmjena. Što se najava tiče, imam ih nekoliko prije svega, istaknula bih zajedničku radionicu Envi ITRE za podršku tržišta sekundarnim sirovinama u kružnom gospodarstvu mm, koje će se držati 31. siječnja od 13.30 do 14.30. Prijevo danas imamo na 20 jezika kao i uobično imamo elektroničku verziju dosjea ovog sastanka putem aplikacije e-meeting, a sastanak se prenosi internetski. Prva je točka dnevnog reda razmatranje nacrta mišljenja očuvanje riblovnih resursa i zaštita morskih ekosustava putem tehničkih mjera. Izvjestitelj je gospodin Tanašesku, kojem odmah dajem riječ. Thank you, chair. Hvala vam, dragi kolege. Nakon usvajanja nove zajedničke ribarstvene politike i temeljne regulative, ključno je da se tehničke mjere, odnosno njihov okvir, prilagodi kako bi se ispunili ciljevi istaknuti u ZRP-u. Nadalje moramo se pobrinuti da dođe do održivog iskorištavanja ribolovnih resursa kao i zaštititi osjetljive vrste i staništa, te nove tehničke mjere moraju biti u skladu sa zakonodavstvom vezanim uz zaštitu okoliša Europske unije. U tom smislu, prijedlog komisije je korak u dobrom smjeru. Priznajem da je transpozicija tehničkih elementa nešto što predstavlja stvaran izazov, međutim, radi bolje budućnosti Ribarstvom se mora upravljati proaktivno i u partnerstvu sa svim dionicima, uključujući i ribare. Regionalizacija tehničkih mjera unutar odgovarajućeg okvira i ukoliko proces regionalizacije prati zajedničke ciljeve, dakle ispunjavanje trenutnih ili čak viših razina zaštite okoliša unutar Europske unije, nudi mogućnost za takvo poboljšano upravljanje mora biti potpuno jasno da proces regionalizacije se mora odvijati unutar postojećih ciljeva, a odredbe koje se odbito tiču direktive ptica i staništa 92 kroz 43 kroz EC 2009 kroz 147 kroz EC trebale bi dakle biti jasnije provođene i integrirane u sami tekst. Dakle, ribarstvena politika prije svega mora biti utemeljena na znanstvenim nalazima, upravljanje našim zajedničkim prirodnim resursima mora se temeljiti na što je moguće preciznijim podacima, temeljiti se na najboljim raspoloživim savjetima znanstvenim koje se može revidirati, koji su javni, a gdje su podaci nepouzdani ili znanstveni dokazi nejasni, mjeru predostrožnosti, odnosno načelo predostrožnosti se mora primijeniti korištenje inovativne ribolovne opreme, primjerice ne smije biti korišteno ondje gdje znanstveni pokazatelji govore da bi njihovo korištenje moglo dovesti do negativnih, izravnih ili kumulativnih učinaka na morska staništa, osobito na ona osjetljiva ili na vrste riblje koje nisu ciljne za ribolov. Što se tiče pristupa upravljanju ribarstvom temeljeno na rezultatima, provedba predloga mora odgovarati svoje svrsi. Države članice također bi trebale koristiti novi e, okvir i regulatorni pristup koji uključuje dionike kako bi se izgradila kultura poštivanja propisa. E, iz perspektive zaštite okoliša, ključna uloga novog okvira za tehničke mjere trebalo bi biti osiguranje ispravne osnove za tehničke mjere te odgovarajući uvjeti unutar kojih bi se trebala odvijati regionalizacija. Tehničke mjere bi također trebale omogućiti sprečavanje i predviđanje prijetnja morskim ekosustavima. Nove tehničke mjere dakle, ne bi trebale biti usmjerene samo na nove ciljeve, već bi trebale postići utvrđene ciljeve. Očito, ako se ciljeve na stvari, to znači da tehničke mjere nisu odgovarajuće. Hvala. Thank you very I to... Hvala vam. Sada riječ imaju klubovi zastupnika. Započet ćemo sa gospodinom Huitemom. Hvala vam. Govorit ću na nizozemskom jer je dosije poprilično tehničke naravi, tehničkim mjerama se radi. Dakle, pri svega zahvaljujem izvjestitelju na ovom izvješću. Mislim da u cijelom nizu područja je rečeno upravo ono što je potrebno. I spomenuje ovdje neke izazove koje su pred nama, pa mu i na tome zahvaljujem. Ono što mene zanima je obveze što se tiče iskrcaja koje su dovele do znatnog razloga za brigu u ribolovnim krugovima. Moram priznati da osobno ja imam neke sumnje vezano oko toga da li je bila dobra stvar uvođenje obveza istovara što je usvojeno vrlo brzo bez da se razmotrilo utjecaj na okoliš. sada više nije moguće e, vratiti riblju mlađu u more i mislim da je ovaj pristup bio pogrešan. Također smatram da bi trebalo povećati mogućnost e, prilova kako bi te ribe mogle biti vraćene u more i kako bismo primijenili selektivni pristup ribarstvu Jedan od takvih načina je korištenje elektropulsnih metoda koje ima znatne prednosti i uštede, primjerice što se tiče korištenja fosilnih goriva, a time i smanjenja emisija CO2. Također dolazi do manjeg uništenja morskog dna, tako da smatram da je vrlo važno staviti dovoljno prostora za nove inovativne metode ribarenja. Ono što mi nije jasno u predlogu komisije, i možda nam to oni mogu razjasniti, je to što tehničke mjere zahtijevaju da se ne prelazi 5% riba koje nemaju dostatne dimenzije, ali imamo istodobno obvezu istovara koja govori da ne smije dolaziti do prilova. Dakle, odakle onda dolazi tih 5% i čini se da se to razlikuje ovisno o vrsti ribe. Druga stvar da postoje različite direktive kojima se štiti more i određuju područja unutar kojih se ne smije loviti. Dakle, direktive koje se bave morem, pticama i druge. Ne možemo li to razjasniti i pokušati izbjeći situaciju gdje samo nagomilavamo različite oblike zakonodavstva? Hvala vam. Javlja se još netko za riječ, gospodin Torvalds? Hvala. Ja sam bio izvjestitelj u Sjeni za ovaj dosije na odboru za ribarstvo. I mislim da izvješće kao tako dobro. Postoje određene sumnje, kolega je već spomenuo pulsno ribarenje. I znamo da neke zemlje imaju drugačije stajališta nego mi ovdje, čime se još možemo pozabaviti, no u drugim kontekstima moramo reći da bi tehničke mjere trebalo dobro provoditi zbog toga što znamo da je ribarstvo u velikoj opasnosti trenutno i doći će i do većih izazova uz nadolazeći Brexit, s obzirom da je Sjeverna more do sada bilo europsko ribolovno područje, što će se kroz Brexit znatno promijeniti. Imaćemo tri entiteta Norvežane, Britance i Europsku uniju. Tako da bi to moglo postati područje gdje se ne koristi pulsno lovljenje. Javlja li se još tko za riječ? Ukoliko ne dajem riječ predstavnicima komisije, gospodin Graham, izvolite. Hvala vam, hvala na ovim korisnim mišljenjima i komentarima. Reagirao bih na neka konkretna pitanja koja smo čuli. pri svega što se tiče obveze istovara. Jasno nam je da je to nešto što je izazovno, no time pokušavam poticati razvoj selektivnih ili ribolovnih metoda i do takvih događaja je već došlo u različitim morskim područjima postoje određene odredbe unutar temeljnih odredbi o ZRP-u kojima se omogućava da određena riba može biti izuzeta iz obveze istovara na temelju znanstvenih dokaza. Sve veći broj stokova, primjerice pridanih vrsta, gdje vidimo određene izuzetke do kojih dolazi i kod riba plosnatica. Dakle, postoji velika rasprava vezano uz ribolov korištenjem pulsnog lova. Jedna od namjera obveze istovare da se pokuša promovirati ovakav način pristupa i razvoj nove ribolovne opreme koju uobičajeno govoreći ne bismo predviđali. Dakle, pokušavamo omogućiti, ostaviti prostora za ovakve odredbe unutar našeg prijedloga uz određenu zaštitu kako bi se moglo provesti potpuna znanstveno-tehnička e, evaluacija prije nego što se određene odredbe puste na snagu. Što se tiče ovih 5%, maksimalnih 5% koje smo naveli, ovo je prvi puta da se u povijesti tehničkih mjera točno specificirala e, specificirao jedan kvantificirani cilj. Prema ZRP-u želja za smanjenjem neželjenog uvola je nešto što pokušavamo u potpunosti provesti i tehničke mjere pokušavaju to operativno provesti u smislu da za svaki pojedini cilj određujemo primjerice 5% određenog ribljeg stoka u određenom području i taj broj se ne bi trebao trebao prelaziti. Dakle, to je jedan pokušaj da se da e, precizan cilj kojim zatim mjerimo uspješnost politike. Jer to nam je još jedan važan element. I na taj način se također pokušava promovirati manje preskriptivan pristup orijentiran na rezultate. Dakle, ako želimo takav pristup orijentiran na rezultate, potrebne su nam i određeni metrički podaci kojim mjerimo uspješnost određene politike. Još smo imali jedan komentar vezano uz e, veći broj e, regulative koje se tiče zaštite okoliša, riba i drugoga. Slažem se da smo u ovom prijedlogu pokušali pokazati da su tehničke mjere alati koje se može upotrebiti na regionalnoj razini kako bi se pokušali ostvariti ciljevi ostvarenja dobrog okolišnog statusa koji je zatraženi kroz druge oblike zakonodavstva. I mislim da sam tim odgovorio na sva pitanja. Hvala vam. Thank you very Hvala vam riječ dajem gospodinu Tanašesku kao izvestitelju da završi raspravu. Izvolite. Hvala vam. Zahvalio bih svim kolegama, izvjestiteljima u Sijeni i svima koji su bili uključeni u rad na ovom mišljenju. Znam da se radi o kompliciranom dosjeu. Jasno mi je da je također vrlo tehnički. I neću duljiti predstavnik komisije vjerujem da je e, razjasnio komentare koje smo čuli. I ja ću samo reći da se nadam da će svi uvidjeti da je ovo izvješće dobar put dalje za buduće odredbe koje bi nam trebale biti potrebne u Europskoj uniji. Hvala vam. Rok za podnošenje amandmana je 7. veljače u 12 sati, Glasat ćemo na odboru Envi 19. ožujka. ask if the commission is here for the next point. Da li komisija ovdje za sljedeću točku? So then, uh, colleagues, let's move to the... Prijeći ćemo onda na sljedeću točku dnevnog reda, a to je razmjena stajališta, razmjena gledišta s komisijom o velikim uređajima za loženje referentni dokument o s raspoloživim tehnikama unutar okvira direktive o, misije, o emisijama. Za početak zastupnica eh, gospođa Mneta Wilms. Načelnica odjela će prva dobiti riječ. Izvolite. Good afternoon. I Hvala predsjednice i zahvaljujem ovom odboru što su nam omogućili razmjenu mišljenja o velikim uređajima e, za loženje. Čisti zrak, e, voda i tlo je ljudska potreba za sve nas. Trebamo preći na cirkularno gospodarstvo i poboljšati učinkovitost e, tih mjera. A direktiva o energetskoj učinkovitosti pridonosi tom cilju. U posljednjih 30 godina europsko zakonodavstvo uveliko je napredovalo u smanjenju emisija iz velikih uređaja za loženje međutim još uvijek imamo 50% e, sumpornih e, oksida, 40% žive. I e, treba se dogovoriti oko nacionalnih maksimalnih vrijednosti emisija i e, to će biti zaista vrlo ključno kako bi e, cijela ova direktiva bila uspješna. To će rezultirati novom e, uredbom o živi u skladu sa konvencijom iz Minamate o živi. Dakle, traži se korištenje najboljih tehnika koje stoje na raspolaganju kako bi se na taj način smanjilo emisije žive iz velikih uređaja za loženje. Dopustite mi e, da vam sada objasnim terminologiju koju koristimo. Dakle, glavni instrument je direktiva o e, industrijskim emisijama kojim pokriva otprilike 50 tisuća uređaja, uključujući 3,5 tisuće koje su veliki uređaj za loženje. Pravi se popis postojećih e, tehnika i tehnologija i isto tako kako e, e, izračunavaju se emisije na osnovi tih tehnologija. Priprema se, dakle, E, za, strane zajedničkog istraživačkog centra priprema za svaku pojedinačnu tehniku. Sjedište je naime te agencije u Sevilji i zato ste možda čuli i za e, sevinske planove na koje se to odnosi. Skupine koje se sastaju su skupine na kojima su predstavnici država članica, stručnjaka i e, nevladine organizacije. Oni svi rade na izradi dokumenata. Cijeli taj proces zasniva se na podacima koje su dobiveni o emisijama i tehnikama koje se u današnje vrijeme koriste. Dobiva se detaljna informacija o tom sektoru i govori se o e, tome kako funkcioniraju tehnike koje se koriste. Dokumenti sadržavaju različita poglavlja od e, postojećih tehnika te emisija koje su rezultat korištenja postojećih tehnika. Rezultat toga predstavljaće temelje za nadležne na tijela u državama članicama da e, pripreme svoj rad na toj osnovi. A također će ta skupina donijeti zaključke koje će usvojiti komisija. Tehnička radna skupina privukla je veliko zanimanje i u njoj je bilo oko 300 stručnjaka. Prikupili su podatke o emisijama ne samo u zrak, već i u vodu, a isto tako i u energetskoj učinkovitosti. Na e, forumu koji se održao 20. listopada prošle godine raspravljalo se o konačnom prijedlogu. I tu se s jedne strane klasificiraju klasične emisije od sumpornog dioksida do prašine, ali isto tako i e, drugih substanci kao što su živa, e, klorovodici i tako dalje. Na sljedećih mjeseci na odboru za direktivu o e, emisijama e, će se dogovoriti e, i usvojiti ti prijedlozi. Kako bi korist trebala biti iz ovog prijedloga? Emisije plinova u zrak iz velikih uređaja za loženje i mjerenje njihove učinkovitosti važno su jako, naročito su važne elektrane na ugljen i na e, plin. Jer e, njihove emisije predstavljaju 72% emisije velikih uređaja za loženje u Europskoj uniji. Treba se tražiti da se smanji e, za 50% emisije SO2, 25% emisije žive, i 25% e, manje prašine. Ako se ne uspije na ovaj način jasno je da će alternativni načini biti puno skuplji. Osim toga, e, ta se skupina bavi i e, drugim aspektima koji su sve važni za ciljeve cirkularnog gospodarstva. Također će se promicati i ulaganja u e, čiste tehnologije. Činjenica je da ne postoji tehnologija kojom bi se sve riješilo. Važno se pozabaviti ovime u cijelom sektoru. za slučaj da se ne može primijeniti iz bilo kojeg razloga e, ove mjere na određene uređaje, e, jednostavno će se za njih e, predvidjeti dobro dokumentirane dobro dokumentirana izuzeća. Nova će direktiva biti od velike pomoći jer mnoge zemlje koje već koriste ovakve smjernice imaju pozitivne rezultate, a interes postoji van Evropske unije u Kini, u Južnoj Americi primjerice. I oni također žele da se razmjenjuje najbolja praksa. Drugo, ti e, sustavi rade na e, tehnikama i mjerama gdje će se e, izbjegavati te emisije i trebali bi ostati te tehnike u prvom planu na tržištima. Nadam se da sam vam ovako kratko uspjela objasniti da se radi o vrlo kompleksnoj temi te da su prijedlozi dobro utemeljeni. Spremna sam odgovoriti na vaša pitanja i naravno e, mogu vam dati dodatne informacije na tu temu, budete li smatrali da je to korisno. Hvala lijepa. Sada ću se okrenuti članovima odbora da čujemo e, njihova mišljenja. Najprije gospodin Bok. Hvala lijepa jako cijenim e, angažman Europske komisije. E, znam da ovog materijala ima puno, da je to vrlo kompleksna tema, možda sam nešto i propustio. Međutim, prvo vam želim postaviti jedno pitanje za koje nisam našao odgovor. Za sada je to nešto što ne vrijedi samo za moju zemlju, a i onako zemlja iz koje dolazim nije ona koja ima najopasnije uređaje za vođenje. Trenutno se ipak rade ponovno izgrađuju novi veliki uređaj za loženje koje bi se trebali e, preurediti i e, do 2020. godine. Ako se uvedu nova ograničenja, znači da e, će to dovesti u pitanje ciljevi takvih preinaka e, na tim velikim uređajima. Dakle, na taj način ono što se sada modernizira više ne bi bilo ne bi bilo u skladu sa novim normama. Može li komisija reći e, zna li nešto o tome i što misli na koji način se mogu riješiti ovakva pitanja. Hvala gospodin Eichhout. E, hvala lijepa. I hvala na ovim e, uvodnim riječima. Hvala što ste nam objasnili da je sam postupak vrlo mukotrban, ali zanima me zapravo što se očekuje, kakav rezultat. Ako pogledamo na direktivu o e, industrijskim emisijama, koju dobro poznajem jer je to bio, bilo prvo izvješće na kojem sam radio. Dakle, vi se bavite time da se koriste najbolje tehnike na raspolaganju. Baš to riječ najbolje stoji u samom tekstu. I zapravo se E, traži o tome da se uspostavi ravnoteža između najbolje zaštite okoliša i ekonomski prihvatljivog e, rješenja. E sad ja se pitam jesam li dobro shvatio da će se norme početi koristiti tek četiri godine nakon što budu formalno usvojene recimo da će to biti sredinom 2021. godine. Dakle, prije 15 godina su e, načinjene nove norme. Imamo osmogodišnje razdoblje nakon kojeg treba napraviti reviziju, a ovdje dolazimo do 15 godina. I to je moje prvo pitanje. Ujedno. Drugo, ako pogledam koji se podaci koriste za te norme, Govorimo o podacima za 2010. godinu. Govorimo dakle o tehnikama raspoloživim 2010. godine koje će se određivati norme za 2021. Pa povoku kako e, se to može e, koristiti, da li mi time prednjevamo da se od 2010. do 2021 svijet neće nimalo pokrenuti. Jednostavno to ukazuje da nešto s ovim nije u redu i zato molim komisiju da i to komentira. Osim toga, pogledamo li podatke, moglo bi se reći da norme o kojima sada Europa govori i usporedimo ili ih s drugim zemljama, prosjek u Japanu je bolji od svih normi koje usvajamo za 2021. godinu. Pa onda kako to vezujete s najboljim tehnikama koje su na raspolaganju? Još nešto. Pozivate se na Kinu. Kineske norme su 30% ambicioznije po e, određenim e, tvarima i e, 25% kad se radi o noksovima. Dakle, molim vas pobogu još jednom kako, su to, kako mi sad koristimo najbolje tehnike. Jer kad smo krenuli u sve to, imali smo drugačije planove vezane za velike uređaje za loženje. Molim vas i to nam objasnite. Govorili ste o izuzeću, jer u e, zakonu u članku 15 postoji vrlo detaljno objašnjenje mogućih izuzeća o kojima se dugo razgovaralo na vijeću. Ali ako sada pročitam izuzeće u ovom prijedlogu, ono je puno blaže popustljivije. Zašto vam treba dakle još jedno iduzeće kad već postoji jedno u zakonu i ako već postoji jedno u zakonu koje je strože, zašto je ovo izuzeće, zašto za njega treba puno manje toga, zašto je puno blaže. I moje konačno pitanje. Komisija uvijek brine da svi imaju ista prava, da situacija bude ista za sve ali kada pogledam ovo, vidimo da države koje su rano krenule u provedbu, njih se kažnjava jer oni imaju puno strože norme nego li što imamo mi ovdje. Dakle, države koje su više pokušale zaštititi građane od lošeg zraka i loše vode, one su dakle te koje se sada kažnjava. Pa gdje su sad to jednaki uvjeti za sve? jer jednostavno iz ovoga se čini e, da e, smo mi sve napravili e, za one koje su ljeni i kasne. A među ovim ljenčinama nalazi se i Velika Britanija. Ovdje se govori o normama za 2021. godinu. Ne znamo što će se dogoditi s Brexitom, ali nije li točno da će Ujedina kraljevina određivati i te blage norme za 2021. kad Velika Britanija vjerojatno neće biti članica Europske unije. I Dakle, zaključno da, to je teško i mukotrpno, znamo da je složeno, ali mi ovdje stvaramo nejednake uvjete za dionike, i e, osim toga preblaže i to u skladu i povoljne za one koji u početku nisu htjeli riješiti uopće ovo pitanje. Hvala sada gospodin Torvalc ima riječ. Hvala lijepa. Ja ću e, pokušati govoriti nešto sažetije e, i kraće nego le kolega Eichhout. Mislim da ovdje zaista postoji ozbiljan problem ja se u potpunosti slažem s gospodinom Eichhautom u tom smislu. Ako ovdje imate prijedlog i e, dodatni troškovi za one koriste uređaj uređaje na biomasu i one koji e, koriste fosilna goriva, dakle za tu prvu kategoriju troškovi su puno viši. Negdje prije otprilike godinu dana u Parizu je održana konferencija na kojoj smo pokušali donijeti odluku da e, zagađujemo manje nego li što se to e, predlaže ovim prijedlogom. Pa prema tome mislim da bi komisija tu e, morala puno bolje djelovati. Hvala gospodin Tamer. Hvala vam, neću ponavljati ono što su prethodni govornici rekli, ali slažem se s njime i vole bih čuti od komisije kakav je stvarni napredak ostvaren unutar ovog novog dokumenta BREF, a nadalje ovaj je dom toliko bio voljan, spreman tijekom zakonodavnog procesa unutar direktiva o industrijskim emisijama zatvoriti bilo kakve preznine i izvjestitelj na samom početku izbrisao sva izuzeća članka 50. i pokušali smo doista spriječiti da zli, loši kažnjavaju dobre, da imamo bilo kakve praznine, bilo kakvo nepošteno tržišno naticanje. Gospodin Eichhout je spomenuo Kinu i Japan, ali pretpostavljam da postoje neke zemlje, poduzeća kojima mnogo bolje ide od drugima i trebali bismo doista tu trebali, bismo zaštititi ih. Dakle, volio bih čuti od komisije da li uspjevaju ostvariti taj cilj bolje kroz ovaj novi bref ili gore. Hvala vam, gospodin Hasling. Znate da trebamo biti vrlo kritični kada se radi o ovom skandalu i trebamo vidjeti postoje li velike rupe po pitanju uređaja za, velikih uređaja za loženje. Moramo vidjeti što je tehnički izvedivo i što su druge zemlje već postigle. Primjerice po pitanju dušikovog oksida e, nam Sjedinjene američke države pokazuju da je to u slučaju velikih uređaja moguće. Pa me zanima da li ste vi doista e, upoznati sa najnovijim tehnologijama ili stavljate gospodarske interese na prvo mjesto? Da li se doista ovdje postavljaju ekološka pitanja, da li e, interesi imaju veću ulogu od zaštite okoliša. To je ono što mene brine, zato što smatram da vi ne predlažete da pratimo najnovije tehnologije, da postavimo takve standarde. Čini mi se da nismo aktualni, pogotovo kada se radi po pitanju žive i zato se pitam zašto niste dosljedniji. Strahujemo toga, kao i u slučaju ovog skandala, da se ovdje uzimaju u obzir pojedinačni interesi nekih država članica, tu spada i Njemačka, to moram priznati, koje izvršavaju velik pritisak na komisiju da ne ide još jedan korak dalje, no smatram da komisija mora učiniti taj dodatni korak i zato me zanima hoće li komisija doista učiniti taj korak, hoće li izdržati ovaj pritisak od strane država članica jer smatram da možemo postići puno više ako ostanemo dosljedni. Puno hvala. Thank you, Madame Dali. Hvala vam, zastupnice Dali. Hvala za početak bih zahvalila komisiji na prisustvu na tome što nam je pružila ove informacije, no moram podijeliti od svojih kolega jer postoje točke koje nas brinu osobito vezano uz ovaj prijedlog. Naime, kad bi države članice predložene granice brefa provele, to bi pretvorilo se u znatne promjene što se tiče preuranjenih smrti, u sve veće troškove zdravstvenog sistema, no loša stvar je mogućnosti smanjenja standarda koja nisu ovdje uračunata. Dakle, je zabrinutost kolega kada govore o tome da bi došlo do oslabljivanja i preznina koje su i ispregovarane unutar LCP brefa i koje bi značilo da oni ljeni u ovom sektoru će biti nagrađeni na trošak onih koji su e, dobro odrađivali svoj dio posla. Isto tako što se tiče sagorjevanja fosilnih goriva u velikim postrojenjima za loženje zapravo su znatan utjecaj e, na pravila što se tiče izbacivanja dušikovih oksida. No, maksimalna ograničenja iz Gotenburškog protokola nisu ovdje poštivana i postavilo bih nekoliko pitanja komisiji u tom smislu. Prije svega, planira li komisija e, bilo što poduzeti protiv onih zemalja koje će kršiti, koje krše ograničenja iz Gatenburškog protokola? Nadalje, kako je moguće da ta ograničenja su dogovorena na međunarodnoj razini, a svejedno ih se krši i koje su pravne posljedice što se tiče pravnih obveza koje je Europska, unija preuzela u smislu protokola iz Getenburga. I za kraj slaže se komisija da koji je njen stan, stav vezano s to da bi ovi loši, slabi zahtjevi trebali biti izravnati sa onim što se već traži na temelju emisija, odnosno njihovih ograničenja. Hvala vam. Da li se još netko javlja za riječ? Ukoliko ne, riječ ponovno dajem komisiji. Hvala vam. Dakle, čuli smo cijeli niz različitih pitanja, pa ću pokušati biti strukturirana u svojim odgovorima i dotaknuti se svega. Dosije je doista e, vrlo složen, što je odraženo i ovim pitanjima. Kao što znate, cijeli dokument ima oko 900 stranica, 90-ih se bave zaključicima o najbolje raspoloživim tehnikama, NRT-u i svaki od podsektora koji koristi velika postrojenja za loženje, osobito kada govorimo o gorivima koja koriste i razinama emisije, je u dokumentu spomenuta. Što se prvog tič, pitanja tiče dosljednosti između pojedinih izuzeća koja su odobrena i što zahtjeva direktiva o industrijskim emisijama, odnosno koja su to ograničenja emisija i što ćemo ponuditi u zaključcima o najboljim raspoloživim tehnikama, te će od 2021. biti e, striktan zahtjev. Postoji nekoliko izuzetaka, e, članci 34 35, jedan od njih se tiče tranzicionalnih nacionalnih planova koji se bave državama članicama koje su nam mogle dati popis postrojenja koje žele, žele da budu uključena u to izuzeće do sredine 2020. No jasno je bilo da rad na ovom dokumentu brefu o velikim postrojenjima za loženje je već neko vrijeme u pripremi, tako da su oni dobili dovoljno vremena za pripremiti se za najbolje raspoložive tehnike, bez da je potrebno prije svega bilo zadovoljiti e, standarde iz emisije o industrijskim direktive o industrijskim emisijama, a isto tako tražila se da zadovolje standarde najboljih raspoloživih tehnika koje su istodobno strože. Dozvoljena se izuzeća za ona postrojenja koje su države članice dozvoljele, e, odlučile zatvoriti, to imamo izuzeća do kraja 2022. i isto tako za postrojenja e, centralnog grijanja, dakle centralne toplinske sisteme. Operateri su bili svjesni toga i također sudjeluju u e, radu tehničke radne skupine i zbog toga smatramo da je to bilo dovoljno i da su uzeli u obzir dovoljni vremenski okvir i strukturiranje investicija na taj način e, da se previše ne traži od industrije, a da se istodobno postigne zaštita okoliša i zaštita zdravlja koje težimo. Što se pitanja gospodina Ekauta tiče, vremenski okvir. Rad je započeo 2011. Dakle, prošli bref dokument nije imao obvezujuće razine emisija. Zadnji takav je iz 2006. godine bio, tako da je rad započeo, započeo 4-5 godina nakon toga. A u obzir moramo i uzeti veličinu sektora kojim se ovdje bavimo, broj postrojenja koje su dionici identificirali kao postrojenja koja bi dala, dala valjane podatke za analizu i količinu rada koje je naše osoblje moralo uložiti kako bi se temeljito analizirali podaci i kako bi se odlučilo koji od, koja od tih 580 postrojenja su, mogu biti referentna postrojenja, te koje razine se mogu predložiti kao e, početne razine za rasprave oko prvog nacrta dokumenta. A nakon toga naše tajništvo zaprimilo 5800 komentara ovim dokumentima koje je također trebalo detaljno analizirati dati odgovor i procjenu za svaku od tih, tako da doista ne smijemo podcijeniti taj rad. Ovdje imamo 22 inženjera koji rade istodobno na devet različitih e, brefova, dakle referentnih dokumenata, a imamo 31 ukupno i još dva referentna dokumenta. Dakle, veliki je rad i trud uložen u odgovarajuće provođenje cijelog procesa i većina ljudi zapravo upravo na ovome e, radila. Običajno da jedna do dvije osobe radi na jednom brefu, ovdje smo imali pet osoba ukupno. Što se tehnike tiče, vjerujemo da je ostvaren napredak, svakako je na tržištu došlo do napretka, ali ne mislimo da je došlo do toliko velikog skoka u tehnologijama koje se koriste nadalje u bilo kojem takvom procesu, moramo povući crtu koji je završni datum za prikupljanje podataka, jer u suprotnom zapravo nikada nećemo imati završetak. Neprestano možemo ažurirati e, izvješće novim podacima. Dakle, ukoliko želimo učinkovit proces, stvari se moraju na ovaj način odraditi. Što se usporedivosti tiče, usporedbi sa japanskim i kineskim postrojenjima, svjesni smo da u Japanu ili SAD-u imamo postrojenja koja daju bolje rezultate, na to se radi o individualnim pojedinačnim postrojenjima. A ovdje govorimo o prikupljanju podataka iz više njih. Isto tako, proces koje proizlazi iz direktive o industrijskim emisijama i tu prikupljanje podataka nije ograničeno na europska postrojenja, već na globalno svjetski razvijer ovdje, a neka od tih postrojenja, kao što znate, podaci su uzeti u razmatranje i tehnička radna skupina je sastavljena od industrijskog sektora, i nevladnih organizacija i svi su mogli iz cijelog svijeta koristiti podatke koje su željeli. Dakle, moramo imati na umu kvalitetu rada i tehničkih sastanaka i rasprava unutar tehničkih skupina, dok s druge strane Kina koristi naš bref dokumente kao svoje referentne dokumente. Dakle, nas gleda kao predvodnike u ovom sektoru i ne možemo uspoređivati 30 godina e, rada koje je uloženo u Europskoj uniji i na smanjenje zagađenja i na razina iz Kine jer mi smo tada zaključili da je zrak u Kini mnogo bolji, što nije slučaj. Što se tiče izuzetka 1554, smatramo da je to jedno izuzeće koje je poprilično dobro definirano i uvjeti unutar kojih se postrojenja mogu prijaviti za takva izuzeća su vrlo strogo definirani. Moraju prije svega biti provjereni i odobreni, što čine nadzorna na tijela država članica, a svrha je naravno da se to ne primjenjuje kao opće pravilo, već kao iznimka. Također što se tiče, neki su od vas spomenuli rad komisije, istaknula bih da se ovdje radi o jednom od procesa na kojem se zajednički radi sa dionicima. Dakle, ne radi se o komisiji koja donosi odluke, već komisija ovdje upravlja ovim procesom kako bi došli do podataka koji će tada biti primjenjivi za europsku industriju. Također, direktiva o industrijskim emisijama zahtjeva da nadležna tijela i dajem pravo strože primjenjuju granice emisija ondje gdje smatraju da je kvaliteta zraka osobito loša. Što se Velike Britanije tiče, članak 50. još nije pokrenut, tako da nemamo prava isključiti niti jednu državu članicu i im oduzeti mogućnost da izraze svoje stajalište što se europskog zakonodavstva tiče. Tako da bi bilo pošteno reći da trenutno svi imaju jednaka prava. Nismo nikakve drugačije upute dobili ni od koga, već da se prema svima odnosimo na jednak način. Primjena zaključaka NRT dokumenta je nešto što je obveza unutar direktive o industrijskim emisijama. Dakle, naravno, imamo ovaj proces koji provodimo, no da ga nema svaka od 28 država članica, trebala bi revidirati najbolje raspoložive tehnike trenutno na tržištu i primijeniti to na rad postrojenja koje dobivaju dozvole. Organizirajući taj proces, prije svega, stvari i cijeli proces činimo mnogo učinkovitijim, uključujemo veći broj postrojenja koje se razmatra i razine emisije, a isto tako stvaramo jednake uvjete za sve u cijeloj Europi, jer svi moraju primijeniti jednaka pravila. Time se dakle sprečava preseljenje pojedinih grana industrije van granica Europske unije u zemlje gdje su zahtjevi slabiji. Dakle, ovakva situacija je jednaka za sve. Samo da pogledamo koja smo još pitanje imali. Uh, concerning the biomass question. Što se tiče biomase, verificirani podaci pokazuju da sagorjevanje biomase dovodi do sve većeg zagađenja zraka, osobito emisije prašine, i NRT zaključki će postaviti zakonodavni okvir kojim ćemo se pobrinuti da ukoliko se poveća upotreba biomase zbog klimatskih i energetskih ciljeva i potreba Europske unije, da će to biti dosljedno sa ciljevima zaštite kvalitete zraka u Europi, a to će smanjiti rizik e, izoliranih ulaganja. Dakle, ne pokazuje se da su emisije više od postrojenja koje koriste ugljen. Što se tiče praznina i opasnosti od slučajeva poput afere Volkswagena ili dieselgate Tako nešto ne očekujem da se može dogoditi i to zbog e, direktive o industrijskim emisijama. Postoji velika razlika između nadzora industrijskih e, emisija i programa homologacije vozila. Prema direktivi radi se o stvarnim emisijama koje se mjere, tijekom rada postrojenja, a homologacija vozija se temelji na mjerilima koje su uspostavljena u laboratorijima, a ne na stvarnim uvjetima vožnje. Nadalje, u direktivi o industrijskim emisijama stoji da se opunomoćuje države članice da uspostave sistem okoliša za standarda zaštite okoliša u postrojenjima i da se o podacima emisija redovito izvještava komisija. Um, e, što se tiče protokola iz to smo uzeli u obzir što se tiče dizelskih motora i razina emisija koja stoji u NRT zaključcima e, poštuje ono što proizlazi iz protokola iz Gothenburga. Uh, Kao što sam u uvodu već spomenula, također procjenjujemo da prednosti provedbe i poštivanja razine emisija do 2025. će smanjiti emisije u usporedbi sa referentnom razinom za 58% sumpor dioksida, 50% dušikovih oksida, 67% prašine i 25% žive za gornje razine e, pridruženih emisija. Dakle, to će biti znatan doprinos e, zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša. Hvala. I have uh, come back on Mr. Hvala, gospodin Eichhout. Morala sam moram reagirati na to kada komisija kaže da se radi o zajedničkom procesu koji se vodi s državama članicama. Komisija je ustanova sama za sebe, ima način na koji priopćava i obavještava. Prema tome, to je također i vaš proizvod jer vi se ne možete kriti iza država članica, osim ako ne kažete države članice su se za to predijelile, a komisija je bila protiv. Treba, ako vi e, budete kao u uvodnom dijelu samo branili ovaj proces i rekli da je to sve skupa važno, teško, opasno i tako dalje, ali u konačnici da ste time zadovoljni, onda nemojte se ograđivati, to je također proizvod komisije i morate ga braniti. Jer vi ga branite, ali kad vam se postave teža pitanja, onda vi kažete <clears throat> da to su države članice morate o tome kako i sve obavještavati. Još jedna stvar, kao će se točno o tome glasati? Eh, eh, ja se nadam da me slušate dok vam netko šapće odgovore. Kad će doći do glasanja ove godine ili kada? Drugo, rekli ste da morate odlučiti gdje će se nešto e, ograničiti, dakle odrediti jedno vremensko razdoblje. U redu, to je točno, ali 2010. je određena i vi pripremate nešto što će vrijediti od 2021. a to na osnovu podataka iz 2010. Molim vas jednostavno možete odgovoriti da ili ne. I isto tako, što će komisija učiniti kako bismo nakon 2021. godine bolje i brže revidirali i ažurirali standarde. Jer vi govorite da se radi u jednakim uvjetima za sve i da je to učinkovitije nego da se radi da to radi svaka država pojedinačno. Pa ne morate mene uvjeravati da je Europa dobra, ali ne znam u čemu je to bolje ako se za 2021. godinu radi na temelju podataka iz 2010. godine, a kad već države članice su napravili već i više od onoga što će se tražiti 2021. godine. Onda, dakle, to nisu isti uvjeti za sve. I isto tako, molim vas, recite nam e, jeste li vi zapravo već odustali iz cijelog tog procesa zato što do 2021. godine države u Europskoj uniji zapravo nemaju nikakvih podsjeca ili podsraka da e, tu situaciju poboljšaju. Čini se da više nema drugih pitanja, pa dajem ponovno riječ predstavnici komisije. Hvala. Možda nisam bila dovoljno jasna kada sam govorila o sastavu tehničke radne skupine. Predstavnici industrije, država članica i nevladine organizacije. A mi smo kao komisija aktivno promicali sudjelovanje u toj skupini predstavnika nevladinih organizacija. Važno je također i e, tehnički kapacitet, tehnička znanja koje svaki od članova e, tehničke radne skupine nosi sa sobom. Ako vi kažete da smo mi iz komisije nešto odlučili i izglasali, onda je isto tako važno reći da je baš svaka brojka koju ćete naći u ovom prijedlogu da se ona pojavila na slajdovima na sastanku tehničke radne skupine i oni su odlučili koje će biti gornje, a koje donje granice emisija. I ta, to je zajednički rad ne znamo na koji način bolje predstavljati interesi svih dionika. Naravno da interesi svih nisu isti, ali zato smo i sve stavili za isti stol i nema boljeg načina da se rezultati budu solidni i da se na kraju predstavi dokument koji je prihvatljiv za sve ima kontroverznih pitanja i za jedne i za druge, ali velika većina dionika zadovoljna je tim procesom. Biće uvijek oni koji će tražiti više ili manje. Negdje se treba uspostaviti ravnoteža. Po pitanju zemalja koje imaju bolje rezultate nego li Europa. Radi se o pojedinačnim uređajima za loženje koji su bolji od europskog prosjeka. Ne može se poopćiti i reći da baš svaki uređaj za loženje u Japanu ili u Sjedinjenoj američkim državama je bolji u smislu emisija nego li evropski. I e, ne možemo one koje kasnete ljenčine, ne možemo li, ne možemo, e, ne radimo mi za njih, mi jednostavno pokušavamo one koje kasne dovesti na pravi standard. Jer u Europi postoji velika razlika od e, jednog kraja do drugog i zato mi to sve pokušavamo uskladiti. Radi se o tehničkom postupku. Što god ste vi sad rekli pokazuje da se radi o političkom aspektu. Treba bi to biti tehnički aspekt, ali mi kad govorimo o različitim brzinama, mi bismo ovdje morali govoriti o zdravlju europskih građana koji ima jednaku vrijednost svugdje u Europi. Hvala vam na vašem odgovoru, ali to je najbolje objašnjenje kojim se apsolutno dokazuje da se radi o političkom procesu. Hvala. Gospodin Torvald se javlja za riječ. Pa, zbunjen sam. I to na jednoj, možemo se nadati da će se ovo rješavati na višoj razini, ali ako e, pišete direktivu i pišete pravila prema onima koji su slabiji na tom planu, onda pišete pravila koja će biti loša za one koji su najbolji, koji prednjače. I mislim da je to loše jer se u Parizu odlučuje drugačije, a i u, na ovom odboru smo u nekoliko navrata rekli da želimo biti u prvom planu, da želimo prednjačiti, a ne davati izlike onima koji kasne. Oprosti, nismo dobili odgovor za to kada će se o tome glasati. Hvala. Slušala sam ovu raspravu i mislim da je većina toga već bila tema ove rasprave. Međutim, htjela bih reći da i ja vjerujem da je važno da imamo više norme. I to zato što nedavne studije pokazuju da veliki uređaj za loženje eh, um, eh, u skladu ako smanje ako se dakle e, smanje samo iz e, emisije iz e, uređaja na ugljen, da se može spasiti 2000 života građana godišnje, a osim toga i 150 milijuna eura. Slušala sam što je rekao gospodin Eichhout, htjela sam evo to reći za vrijeme rasprave, ali mislim da je važno da je član ovog odbora rekao da mi želimo da se situacija poboljša i e, da e, tu vidimo dodanu vrijednost gdje će se e, staviti veći teret i više smanjiti emisije u budućnosti. U protivnom nismo preuzeli našu obvezu da još više E, života e, spasimo. Evo, toliko sam htjela dodati. Hvala lijepa, mislim da je sve što ste rekli primljeno na znanje i za kraj dajem ponovno riječ predstavnici komisije. Hvala što ste mi dali mogućnost da još jednom uzmem riječ. Htjela bih privući vašu pozornost na činjenicu da se radi o procesu koji se rukovodi temelji na podacima. Prema tome mi moramo prikupiti e, sve e, podatke iz različitih postrojenja u različitim dijelovima svijeta. I dakle, to nije nešto što je netko izmislio, već se temelji na podacima koji su osim toga e, potvrđeni kao kvalitetni podaci. E, što se mjerenja tiče, e, pokazuje se što je moguće i e, u kojem dijapazonu se rade te emisije. Nadležne se tijela bave time, oni razmatraju te dijapazone i onda određuju koja tehnologija može ostvariti određenu vrstu učinkovitosti. Zaključci tog tijela su sada u fazi konzultacije, konzultacije među različitim službama. Ne znamo kakav će biti rezultat tih konzultacija, ovisno o broju komentara i ne znamo kako će sve skupa biti složeno. Ali to ćemo vidjeti E, nakon toga i e, za, do glasanja će doći e, do u sljedećih nekoliko mjeseci u svakom slučaju u prvom dijelu 2017. godine. Barem se tako nadamo. A ovi zaključci su mehanizmi ostvarivanja mm, propisa kojim se omogućuje da iz velikih uređaja za loženje smanje industrijske emisije, jer ne bude li se ovo primijenilo, e, trebalo bi da države članice to postignu na drugi način, što bi bilo puno skuplje. A ovo je bolji način da se postignu ciljevi E, zakonodavstva koji se odnosi na okoliš. Hvala lijepa na ovoj razmjeni mišljenja. Prelazimo sada na sljedeću točku na našem dnevnog redu koja je prijedlog mišljenja o sudjelovanju Europske unije u e, partnerstvu za inovacije na području sredoslemlja. Izvjestitelj je gospodin Gambus, on danas nije s nama, pa ću e, riječ dati gospođi Ajuso koja će e, predstaviti ovo mišljenje. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Ja bih e, kasnije još govorila u vlastito ime, ali sada govorim u ime gospodina Gambuša. Kao prvo htjela bih se ispričati njegovo ime što danas nije prisutan, i je problema sa letom Dakle, on sad pokušava što prije stići u Brisel. Problem ovog partnerstva za istraživanje i inovacija na mediteranskom području je nešto čime se sada bave 14 država članice. E, tu imamo načelo sigurnosti opskrbe vodom i hranom i malteško predsjedništvo se također bavi ovom temom. Vrlo je važno da brzo reagiramo kako bi se što prije moglo sprovesti u djelo. Želim se zahvaliti Europskoj komisiji na prijedlogu vezano u sudjelovanje Unije u partnerstvu i ono se financira kroz program Obzor 2020. Zatim to imamo još i doprinose država članica. To je vrlo zanimljiv prijedlog i mislim da će to biti velike pomoći u razvoju diplomacije, istraživačke diplomacije i možda na taj način poboljšamo situaciju i migranti više neće morati napuštati svoje domovine. Što se tiče samog upravljanja, vrlo je važno da ovdje izradimo neke prijedloge i naravno i što se tiče recikliranja i nekih drugih stvari situacija tako da imamo sve e, manje raspoloživih e, vodnih resursa, ali bi se trebali dogovoriti oko nekih stvari. Mi smo tu podnijeli amandmane vezano uz ovo mišljenje. Moramo spriječiti probleme u određenim područjima, a ostalom su nam potrebna i jamstva da se sredstva Europske unije dobro koriste. To ne znači da svaka država članica sada mm, ima odgovornost za cjelokupni iznos, to ne bi bilo pravedno. No, moramo učinkovito ulagati, moramo postići ravnotežu između malih i velikih projekata. I važno je da dobro upravljamo fondovima. Hvala. Toliko ima gospodina Gambuša. Hvala, predajem sada riječ izvjestiteljima u sjeni, najprije gospodin Zorinje. Puno hvala gospođo predsjedavajuća. Želim kao prvo zahvaliti na radu. Želim zahvaliti izvjestitelju. Mi imamo sličan stav. Ovo partnerstvo je vrlo važno za ulaganja na mediteranskom području, a radi se i o prioritetima, dakle troškovi vode i sigurnost hrane. Tu smo jednakog mišljenja i slažemo se s time da korištenje sredstava unutar ovog partnerstva treba poticati i predloge Europske komisije nešto što je potrebno poboljšati. Dvije su stvari koje želim naglasiti. Kao prvo vezano uz onoga uz ono što je predloženo, naime istraživanja i inovacije na visokoj tehnološkoj razini. Naravno, to je vrlo važno. Potrebna su nam ulaganja, ovakva vrsta ulaganja u istraživanju, ali isto tako znamo da istraživanja i inovacije to su to je nešto poput ekološkog sustava, dakle one ne funkcioniraju ako ne uzmemo u obzir neke druge projekte. Dakle, na nižoj i na višoj razini je potrebno koordinirati istraživanje inovacije zato što je čovjek radoznao i moramo, e, kako bih to izrazio, moramo sprovesti jedan ekološki sustav kako bi postigli svoje ciljeve. A drugo pitanje je poticanje projekata, odnosno financiranje projekata. Dakle, tu moramo voditi računa o tome da financijska sredstva dobiju one države koje i doprinose ovom partnerstvu. Europska komisija je rekla da ne postoji diskriminacija kada se govori o beneficijama u okviru obzora 2020. ali od ključne je važnosti da odaberemo one projekte koji e, su projekti država članica koje također uplaćuju u fond, jer samo tako ćemo osigurati poštivanje njihovih interesa. To su ta dva prijedloga koje sam htio iznijeti i kasnije ću još također podastrijeti amandman u ime svojeg kluba. Hvala gospodine Zorinjo, sada zastupnik Torvalds. Hvala. I oprostite što danas prečesto govorim. Izvjestitelj u sjeni kluba zastupnika ALDE nije danas ovdje s nama naša dakle, izvjestiteljica u Sjeni e, se zahvaljuje da e, radu na ovom pitanju i zbog kombinirane učinaka e, e, zagađenja i drugog su se sredozemlje nalazi u teškoj situaciji i građani moraju napustiti svoje kuće. 180 milijuna ljudi u sredozemlju smatraju da imaju problema sa nedostatkom vode. A situacija će se s vremenom samo pogoršati. Na jugu Europe u zemljama kao što su Španjolska, Južna Francuska, Grčka i Cipar i Malta je situacija s vodom problematična gdje već sada nedostaje vode u ljetnom razdoblju. Treba postaći istraživanje i razvoj na tom planu. Izvjestiteljica u sjeni kluba ALDE traži da se radi na inovativnim solucijama za e, iznalaženje rješenja za tu situaciju koju treba postići u svim državama koje u tome sudjeluju. Voda je vrlo dragocjena, prema tome treba učiniti da bez odlaganja dođe se do učinkovitih rezultata. Treba također naglasiti važnost mnogih politika na ovom planu. Kolegica eh, se eh, smatra da je ovo vrlo važno izvješće i da e, će rado surađivati i dalje s izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni. A sada riječ ima gospođa Dornano. Hvala lijepa. Zahvaljujem se i izvjestitelju. Gospođo Juzo, molim vas da mu prenesete moju zahvalu. E, moj klub će unijeti im amandmane. Ovaj program je Bog zna koji e, već istanak <clears throat> e, procesa iz Barcelone, suradnje između Europe i Sredozemlja. I rezultat toga je samo sve više migranata i e, mnoge države zbog toga imaju problema s vodom, a zaboravlja se koji su duboki korijeni svega toga. Revolucije u Egiptu i u Tunisu koje su doveli do raspada javnih usluga, problemi u susjednim državama, demografska eksplozija su glavni razlozi za emigriranje iz Tunisa i Egipta poteškoća opskrbe vodom i tek je jedan od simptoma te situacije koje su uvelike predonijele države Europske unije. Osim toga treba se pozabaviti prvenstveno e, pravim razlozima za ljude potiču na emigraciju iz tih zemalja. Nadamo se da će program prima biti primjereno napravljen i financiran na odgovarajućim razinama. Hvala. Hvala lijepa. Sada otvaram raspravu. Gospođa Dali se prva javila za riječ. Hvala vam. Za početak zahvalila bih izvjestitelju na nedavnom saslušanju jedan povjerenik je spomenuo da je inicijativa Prima nešto što kroz svoje istraživanje i inovaciju se bavi nekim od najsloženijih pitanja i događaja koji trenutno utječu na mediteransko područje. S obzirom da dolazim iz Malte, i ja sam to mogla iskusiti iz prve ruke. Prima se među drugim stvarima također bavi problemom e, nestašica vode i klimatskih promjena što smo spomenuli tijekom današnje rasprave. Imamo i demografski rast, izazove koji se tiču proizvodnje hrane i konačno izazov migracije koji je veliki izazov za mediteransko područje. Osobno bih istaknula važnost prime kao instrumenta za premostiti razlike koje postoje na sredozemlju, no kako bi takav program bio uspješan, svakako je nužno e, uložiti znatne investicije. Dakle, investicije. 200 milijuna eura iz horizonta 2020 kroz 10 godina trajanja zajedničkog programa prima i doprinos Europske unije u sličnom iznosu od država članica koja sudjeluju. Ja ovdje imam dva razloga za brigu koja bih istaknula. Prije svega, topologija projekata financiranja Europske unije, gdje bih se nadovezala na kolegu Zorinja, jer trenutni prijedlog smatra da financijski doprinos Europske unije će pretežno biti usredotočen na istraživanje i inovacije, dakle aktivnosti koje su visokotehnološke tehnološke razine, što znači bliske tržištu i imat ćemo formalnu podršku ograničenom broju strateški odabranih pilot projekata i pokaznih projekata i ne slažem se s prijedlogom komisije s obzirom da smatram da bi doprinos Europske unije trebao cijeli opseg zamisli projekata obuhvaćati od niske do visoke razine spremnosti za tržišno korištenje isto tako istraživanje koje, kao i istraživanje koje se temelji na praksi. Drugo pitanje se tiče pri prihvatljivosti za financiranje i sudjelovanja, to imamo takozvani problem free rider, dakle što se tiče neograničenog pristupa državama koje ne ulažu financijski u primu. Do sada se barem čini da je prijedlog komisije da i dalje dopušta takvu mogućnost vjerujem da predloženi članak 1 koji se upravo ovime bavi treba revidirati i isto tako pružiti isključivo pravo sudjelovanja državama članicama koje u ovome i sudjeluju financijski. Moje amandmani će ići u tom smjeru i još jednom zahvaljujem izvjestitelju i izvjestitelju u sjeni. Hvala, zastupnica Juzo. Puno hvala. Hvala gospođo predsjedavajuća. Govorim sad o vlastito ime. Dakle, ja sam izvjestiteljica u Sjeni u odboru ITRE i također želim čestitati gospodinu Gambušu na ovome mišljenju i slažem se s njim. Mislim da je naglasio vrlo važne stvari. Naime, Oni koji koriste e, ova sredstva, a bez da doprinose sami. Mislim da gospodarski gledano to nije u redu i slažem se s time da proširimo e, projekt, ali uz jednake uvjete. Dakle, oni koji sudjeluju ti moraju i uplaćivati. Slažem se sa svim jamstvima Dakle, moramo imati e, jamstvo za sredstva država članica. Dakle, ne treba nam samo jamstvo za financiranje, garancija, već e, nam trebaju i neka druga jamstva, inače neće sudjelovati dovoljan broj država članica kao što je to predviđeno člankom 185. Osim toga moramo se pobrinuti za to da države mogu e, tvoriti konzorcije i želim još nešto reći vezano uz različite stupove Dakle, nacionalno financiranje, financiranje od strane Europske unije, to je dosta složeno pitanje, ali po tom pitanju moramo još unijeti neka poboljšanja. Hvala. Riječ sada dajem predstavniku komisije, izvolite. Hvala, lijep pozdrav svima. Prije svega zahvaljujem svima na pozitivnim mišljenjima na predlog komisije. Smatram da svi razumijemo da je ovaj instrument koji predlažemo vrlo važan i potreban u regiji, te da se bavi potrebama razvoja u kontekstu klimatskih promjena. Već danas procjenjuje se da 60% stanovništva u Južnoj Europi suočen sa problemima nestašice vode tijekom ljetnog razdoblja, a problem je još veći na jugu sredozemlja. Dakle, tim pitanjima se moramo pozabaviti, a inovacija je ovdje od ključnog značaja za praktična rješenja. Instrument koji je predložen temelji se na određenom broju načela koja se primjenjuju prethodnom članku 185. Želimo podržati znanstvenu izvrsnost i ovi instrumenti trebali biti otvoreni, no istodobno dovoljno jednostavni i lako provodivi. Što se tiče pitanja koje su spomenuli poštovani zastupnici, primjerice raspoloživost sredstava za financiranje ili korištenje e, programa od strane onih koji ne plaćaju ili razina tehnološke spremnosti. To su sve pitanja koja su vrlo važna i za koja je potrebno pronaći odgovarajuće rješenje uzimajući u obzir i interes Europske unije zaštitu proračuna. Tako da što se tiče obaveza i jamstava, da niti jedan drugi instrument iz 185. članka ne smanji mogućnost ili sposobnost sudjelovanja pojedinim strankama. Komisija je otvorena da kako raspravamo na tu temu, ali postoje određena načela koja je potrebno primijeniti. Za druge stvari jednostavno moramo pronaći praktična rješenja i to je nešto o čemu smo raspravljali i u vijeću i rasprava i dalje u tijeku. Zapravo mi smo otvoreni prijedlozima Europskog parlamenta, tako da se doista radujemo amandmanima koji će doći iz vašeg odbora i odbora ITRE i splenarne. No, načelno govoreći, čini se da se sve institucije slažu da je ovaj instrument važan, da se radi o odličnom primjeru suradnje država članica, isto tako naravno sa zemljama van Europske unije na znanstvenim programima koji imaju iznimno značaj, važnost za budućnost južnih europskih zemalja, ali isto tako sjevernoafričkih zemalja, Bliskog istoka, svih koji se nalaze na obali sredozemlja. Toliko od mene. doista se radujemo vašim amandmanima i dalje suradnji te pronalaženju odgovarajućeg rješenja za pitanja pred nama i za pitanja koja ste definirali kao ona koja je potrebno riješiti. Hvala. Hvala vama, ovime završavamo raspravu. Rok za podnošenje amandmana je drugi veljače u podne. Na odboru Envi glasamo 9. ožujka. Deset minuta pauze prije sljedeće točke dnevnog reda javnog saslušanja u 17 sati. Zamolit ću vas da se ponovno kupite 15 do 5. See Good afternoon, everyone. I suggest you uh, to start on this uh, new item. Lijep pozdrav svima, možemo započeti sljedećom točkom dnevnog reda koja je javno saslušanje na temu ostvarivanje ciljeva EU-a u pogledu smanjenja emisije stakleničkih plinova do 2030. Uloga korištenja zemljišta i šumarskih sektora. Drago mi je što vam mogu izraziti dobrodošlicu na ovu saslušanje osobito petoro eksperata, stručnjaka koji su daleko doputovali da danas budu s nama. Svima zahvaljujem. Saslušanje će biti sastavni dio naše pripreme rada odbora Envi za izvješće predloga takozvanog LOLUCEF, odnosno korištenje i prenamjene zemljišta i šumarstva, za što je izvjestitelj gospodin Lenz. Zbog toga bih riječ najprije dala izvjestitelju, gospodinu Lensu. Izvolite. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala vam na uvodu, dragi kolege i kolegice. Želim se zahvaliti stručnjacima koji su danas ovdje s nama Protekla godina bila je u znaku borbe protiv klimatskih promjena i posljedica. Zatim imali smo povijesni Pariški sporazum e, koji je stupio na snagu u studenom 2016. i sada ciljevi održivog razvoja imamo ih sada na globalnoj razini. Borba je usmjerena ka redukciji fosilnih emisija. Dakle, smanjiti emisiju stakleničkih plinova i također želimo osnažiti biološku ekonomiju. Europska unija je predvodnik u zaštiti klime i ona si je zadala ambiciozne ciljeve, pa smo tako mogli i pozitivno utjecati na pregovore o Pariškom sporazumu. Imamo sustav LULUCF i time proširujemo tri sustava koji bi trebali omogućiti postizanje ovih ciljeva, a sada ovisimo o konkretnoj provedbi. Današnje saslušanje bi trebalo naglasiti ulogu šumarstva u tom kontekstu. Ovaj sektor je suočen sa mnogim očekivanjima i izazovima postoje kvalitativne i kvantitativne norme pri proizvodnji namirnica i drvenih, drvnih proizvoda. Dakle, poljoprivreda i šumarstvo su nešto što ima velikog utjecaja i poljoprivreda i šumarstvo imaju ogroman potencijal pohrane CO2 i također imaju velikog utjecaja na klimatske promjene kako bi iskoristili pun potencijal ovaj sektor mora dobiti poticaj kako bi uštedili CO2 a fleksibilnost koju je predložila Europska komisija je sigurno dobar instrument bonovi, takozvani bonovi su instrument koji je izrađen uz velik trud i mislim da to treba nagraditi. Države članice su odlučile da će po isteku Kyoto sporazuma 2020. emisiju stakleničkih e, plinova i dalje smanjivati. Tu je uvedeno takozvano pravilo no debit i mislim da je to kao samostalan stup klimatske politike jako dobar potez i kako bi ispunili sva očekivanja smatram da je no debit itekako potreban jer sektor mora dugoročno gledano pridonijeti smanjenju. Naravno, održivo gospodarenje šumama pritome igra vrlo važnu ulogu. Potrebno je ulagati u šume i treba koristiti obnovljive resurse. Održivo gospodarenje i korištenje ovog ogromnog potencijala može biti ostvareno samo u uskoj suradnji sa državama članicama, a nikako ne djelujući protiv njih. Pri tome ne smijemo zaboraviti koliko su šume u Europi različite. Sjetimo se samo klimatskih uvjeta, utjecaja na rast, zatim potencijala pošumljavanja se također treba sjetiti. Od 2020. do 2030. bi trebali prilagoditi mjere, učiniti ih opteretivima i u budućnosti ćemo moći o tome razmisliti kako bi iskoristili puni potencijal. Vrlo je važno uputiti na to da se tu ne radi o tome da uvedemo neke nove uvjete za pojedinačne poljoprivrednike i šumare. Ovdje se radi o sustavu bonova. Dakle, to je jako dobra mogućnost. Moramo proširiti ovaj sustav, moramo prikupljati informacije od stručnjaka. Jako me vesele prezentacije koje slijede i naravno da osim stručnjaka kada budete postavljali pitanja i komisija stoji na raspolaganju. Puno hvala na svemu i raduje me sada što e, ćemo čuti prezentacije. Puno hvala. Hvala lijepa, gospodine Lenz. a. E, sada predajem riječ stručnjaci. Prvi je predstavnik švicarske e, udruge drvne industrije. Draga e, predsjednice, dragi zastupnici iz Europskog parlamenta, hvala vam što ste me pozvali da danas dođem na ovo saslušanje. Ja mislim e, da kako bismo se na učinkovit način borili protiv klimatskih promjena, e, moramo vidjeti što se događa sa ugljikom i emisijama. I e, moramo pripaziti da se drvo uvijek proizvodi na dobrim postavkama upravljanja šumama treba minimalno remetiti e, tlo i zato treba dakle e, omogućiti da e, se šume razvijaju slobodno i da propadaju samo ako su drva prestara i drže prestaro ili pak za slučaj da dođe do šumskog požara jedna tona kubika ugljika e, i e, ali u drvu, ali što je sa drvenim proizvodima? E, tvrdo drvo će možda imati bolju budućnost zato što će prestati biti sa potrošnjom tog tvrdog drva. E, želim jednostavno reći da postoji velika razlika između mekog i tvrdog drva. Što se tiče fosilnih goriva, kad se oni zamjenjuju a, sa drvenim proizvodima, onda se sve više ugljika ukljenja iz atmosfere. A proizvodnja e, čelika i cementa uzrokuje Mm. E, pri visokim temperaturama velike emisije e, koje mogu biti e, pozitivne, ali što radimo s time i kako ćemo to koristiti za hvatanje ugljičnog dioksida. Kako se to odnosi prema tržištima? Imamo zakonski kontekst i obaveza da se kompenzira od strane od strane termoelektrana. Dakle, oni moraju napraviti određenu kompenzaciju i e, moraju smanjiti za barem 10% svoje emisije do 2020. godine. A postoji također i postupak kojim se može smanjiti emisije E, stakleničkih plinova i hvatanje u drvenim proizvodima samog ugljika. To seže još u 2004. godinu. Postupak je bio dugačak i tada smo tražili da se procjeni učinak e, skladištenja ugljičnog dioksida u e, samim drvenim proizvodima. Mm, ustanovilo se nakon toga da je naš stav bio kriv, pa smo ga pokušali promijeniti. Što se provedbe tiče, nakon što se da mogućnost uvozniti fosilnog goriva, počeli su e, prekupljati e, sredstva e, tako što se u Švicarskoj federaciji maksimalno dodatna na cijena benzina će biti 5 centi. Međutim, prikupili su dovoljno sredstava sa 2 centa i e, dakle prikupili dovoljno da e, se e, moglo na više od 20 projekata zamijeniti naftu kao gorivo sa drvom. I usmjeravamo se na poluproizvode, a ne na gotove proizvode. E, pratiti situaciju u poludovršenim proizvodima je moguće u gotovim proizvodima kao što su kuće ili stolovi, to nije moguće. Papir je isključen zato što e, je skladištenje papira prekratko. U Švicarskoj e, se smatra da e, se može raditi na tri vrste drva e, i pravo drvo iverica. I situacija koja se pokazuje pregledava situaciju za budućnost. Dakle, da se ništa neće mijenjati i od početka projeka u 2014. godine e, gdje bi se rezultati postigli od 2019. godine. E, nema smisla e, govoriti ovdje o vrlo starim podacima prije 100 godina jer su se i je izmislila tek za vrijeme drugog svjetskog rata, a tadašnja proizvodnja je bila u tvrtkama koje više ne postoje. E, proizvodnja nakon e, je e, moguća također za dodatnu proizvodnju nakon referentne točke od tvrtki se zahtjeva da ako proizvode više, da onda moraju napraviti dodatne mjere koje nisu već uspostavljene u samom projektu. I na ovom trokutu vidite da je federacija ta koja odlučuje, a i da je projekt o kojem govorimo onaj koji se proizvodi na pojedinim stanicama i da se tamo mora kupovati drvo. Što se tiče same volumena 2015. godine, to je bilo 56% koji smo mogli e, polučiti i morali smo tražiti e, da e, se na drugačiji način ponaša prema šumama u Europi. A osim toga imamo previše tamnih šuma e, koje nemaju tako dobar učinak na biološku raznolikost. Dakle, to treba promijeniti. E, treba isto tako promicati imidž drvenih proizvoda i e, pokazati da je to dobro E, u borbi protiv klimatskih promjena. I isto tako treba pokazati da e, se radi o predmetima koji mogu biti dugotrajni. E, zaključno mogu reći da moramo za sljedeći proizvod naći najbolji način prikupljanja drva kako bi se postigli najbolji efekti i da se mora promicati korištenje ovakvog drva. možda zapravo ovdje iznosim stanovišta koja su tipično švicarska, ali mislim da u današnjim industrijama se možemo baviti zapravo samo s ograničenim brojem vlasnika tvrtki E, radije nego li sa tisućama vlasnika šuma od kojih bi neki bili spremni uređivati svoje šume i njime upravljati, a drugi ne. Hvala lijepa. Predlazimo na sljedećeg govornika Pitera Majera iz Austrije, istraživačkog centra za šume. Izvolite, imate riječ. Hvala vam lijepo, dame i gospodo, lijep pozdrav svima. Zadovoljstvo mi je što vam se mogu obratiti pod ovom sveobuhvatnom temom šumarstva i klimatskih promjena. E, tu ima nekoliko aspekata koje moramo razmotriti kada govorimo o LUCF e, regulativi korištenja prenamjeni zemljišta i šumarstva. Prije svega važno je razumjeti da govorimo o smanjenju emisija CO2 i to je na sami početak svih naših klimatskih ambicija, to je da shvatimo da se radi o smanjenju stakleničkih plinova i CO2. Vratit ću se na to pred kraj. Na šume također utječu klimatske promjene, to smo danas već čuli. To možemo vidjeti i po šteti od insekata, oluja, prirodnih, prirodnim katastrofama i drugom. Ali, naravno, šume imaju važnu ulogu kada se tiče stvari poput poplava i lavina. Šume su, dakle, sastavni dio rješenja kada skladište ugljik o tome smo već nešto čuli u ovom austrijskom slučaju, to je ova slika u sredini, možete vidjeti da gljik koji se skladišti u Austriji iznosi 1 milijardu tona, 60% u tlu, 40% u biomasi iznad tla. Dakle, značajni iznos čak i za Austriju, radi se o dakle, višestrukoj razini emisija CO2 koja se može skladištiti u tlu ili u drveću. Imajući to na umu, naravno, klimatske politike su vrlo važne. Danas se bavimo upravo time. Svi naravno znate pozadinu, međunarodne sporazume, Pariz. Što je zapravo i razlog iz kojeg raspravljamo o LULUCF-u i naravno vi ste vjerojatno bolje upoznati s time nego ja uz sve vaše politike. Uz to imamo i nacionalnu provedbu. Ovdje imamo austrijske provedbene mjere, velikih je broj, ali sve su međusobno povezane sa područjem klimatskih promjena. No naravno, postoje i druge politike, što smo čuli i danas, i to je još jedan važan aspekt koji možemo razmotriti. Može doći do sukoba u pojedinim politikama Europske unije i kada raspravljamo o ulozi šuma proizvodima i drugome, važno je imati na umu međusobnu povezanost s drugim politikama kako bismo izbjegli da dođe do sukoba o pojedinim ciljevima kako bi se bolje integrirale pojedine politike o kojima raspravljate. Znamo da je to vrlo ambiciozno, nije lako, no jedno važno imati to na umu. Dakle, kako međusobno djeluju te politike. Jedna stvar o bioekonomiji, već smo čuli da je strategija Europske unije za bioekonomiju, da bi mogla biti jedna od tih krovnih strategija koja bi mogla objediniti sve te pojedine politike i pojedine ciljeve koje smo već formulirali unutar europskih politika. Vratio bih se na šume, drvo, drvnu građu. Ovaj slajd možda neće biti lako pročitati, no govornik prije mene je već spomenuo Drvni proizvodi su vrlo važni, no jedan aspekt koji se ne razmatra i ne uzima u obzir u raspravama toliko koliko bi trebao biti je pitanje zamjene. Zbog toga što smo mislili da se radi o vrlo važnom aspektu i da drveće, drvni proizvodi i učinak e, zamjene ili substitucije ima važan učinak na okoliš u Austriji smo počeli e, raditi na jednom zajedničkom projektu takozvani Wood Chain Project. Cilj projekta je objediniti rad Istraživačkog centra za šume iz Austrije, mog instituta, Instituta za životne znanosti i Agencije za zaštitu okoliša Austrije, dakle poprilično široka koalicija, ako tako možemo reći, koja je okupljena kako bi se raspravilo pitanje kako šuma drvna građa doprinosi pitanju e, CO2 u Austriji. Formulirali smo nekolicino različitih scenarija, dakle pitanja što kada bi. Što kada bismo nastavili koristiti šume kao i do sada, to je bio referentni scenarij, zato smo imali tri scenarija, ako jedan se bavi time, ako koristimo više drva, što bi se dogodilo da ga više koristimo za energiju, da ga više koristimo za proizvode ili da ga više uvozimo. I još jedan scenarij bio što da smanjimo sjeću i povećamo broj zaštićenih područja. Imali smo još jedan ekstremni scenarij, a taj je bio da u potpunosti prekinemo sa sjećom. Dakle, samo pustimo drveće da raste i skladište ugljik. Ništa da ne radimo sami. Tu nas je i osobno zanimalo kakav bi rezultat bio toga i podosta modeliranja i mozganja stoji iza toga i naše institucije su zajednički cijeli niz modela razvile. Poštedit ćemo vas detalje, ali samo sam želio reći da je to poprilično važno par slajdova koje prikazuju rezultate. Dakle, neovisno o modelu koji smo koristili za buduće korištenje e, drva, crnogorično drveće se uvijek koristilo na isti način. Dakle, u scenarijima gdje smo imali veći broj zaštićenih područja, smanjili, smanjili smo sjeću i vidjeli rezultate a zanimljivo je reći da se oni temelje na ekonomskim pitanjima također. Još jedna stvar koju sam na samom početku spomenuo je taj efekt zamjene substitucije. Ovdje vidimo koji je referentni scenarij, dakle da se ništa ne promijeni, sve kao i do sada. Desni stupac vam uvijek pokazuje ukupni učinak CO2 dakle u pojedinom scenariju, a svjetlo plavo možemo vidjeti efekt substitucije emisija koji bi ove mjere imale. Za referentni scenarij vidimo da se radi 1,5 milijardi tona CO2 koje bismo uštedili Dakle, to bi prilike iznosilo 20, ukupnih 20 godina emisije CO2 u Austriji, što pokazuje koliko je zapravo mogućnosti u tom efektu substitucije i to smo učinili za sve druge scenarije. Neću previše ulaziti u detalje, samo nešto o ovim scenarijima. Ne postoji velika razlika E, koristimo li drvo za drvnu građu, energiju ili slično, e, uvijek se radi o tome da više energije prezlazi iz šume, ali da se može više skladištiti u drveću i dolazi do većeg efekta substitucije. Zanimljiv je posljednji stupac scenarij što kada bismo prestali sa sjećom drveća odmah. Tu se pokazuje ovaj žuti stupac, a to je učinak emisija CO2 a to je da bismo imali znatne emisije CO2 u slučaju da ne koristimo više drvne proizvode. To je bio zanimljiv rezultat. I jasno se pokazuje da je potrebno uzeti u obzir i efekt substitucije. Zaključci imamo pet osnovnih poruka. Prvo je da je korištenje održivog upravljanja šumova i drnih proizvodima e, ima pozitivan utjecaj na ravnotežu stakleničkih plinova. Druga stvar, efekt substitucije je vrlo velika razlika kada proračunavamo učinak šume, drveća i drvnih proizvoda, jer to je ono što želimo. Podsjećam vas na prvu sliku dakle onog CO2 koji izlazi iz dimljaka, jer to je što želimo postići, smanjiti CO2 i ovo je jedan od važnih efekata koji postignemo kada koristimo drvne proizvode. Ne smijemo zaboraviti također da su i šume podložne klimatskim promjenama, tako da je adaptacija važna stvar, kako će se ekosistemi promijeniti, koliko će biti otporni na klimatske promjene, to je još jedna važna stvar i naravno prirodne katastrofe, što smo već spomenuli. Spomenuo sam i dosljedno e, donošenje politike, to je još nešto što je važno kada razmatrate LULUCF, razmišljati van okvira, uzeti obzir druge politike, pokušati vidjeti kako stvari učiniti najkorisnijim za cijelokupni cilj tih politika koje se bave zaštitom okoliša. I posljednje, vremenski okvir 2030. je relativno blizu Dakle, imat ćemo neke slijedne projekte koje će se baviti razdobljem nakon toga, jer kad govorimo o šumama, razmišljamo doista vrlo dugoročno i trebamo tu perspektivu imati na umu tim više kada raspravljamo o cefu dakle ne samo do 2030. nego i e, mnogo godina nakon toga. Hvala. Hvala gospodine Majer. Prelazimo sada na sljedećeg izlagača, Giacomo Grassi iz zajedničkog E, istraživačkog centra. E, dobar dan svima i hvala vam što ste mi omogućili da dođem na ovo saslušanje. Prije nego što li e, započnem sa raspravljanjem o LULUCF-u u Europi, pogledamo kakva je situacija u svijetu. Ovo je ciklus u svijetu i s jedne strane se nalaze antropogene emisije, s desne strane kamo te emisije idu, dio odlazi na, isparavanje, a dio je odlazi u šume, to je takozvani spremnik. I Ovdje vidimo zašto su zapravo šume toliko važne u raspravi o klimatskim promjenama, zato što su one dio istovremeno i problema i rješenja. E, to se uviđa u Pariškom sporazumu i šume su tu u centru svega a ostvarivanje ciljeva znači da se emisije koje su napravili ljudi e, i uklanjanje e, rezultata toga da je nešto na čemu se mora raditi i vrlo je značajno e, pregledati situaciju šuma kao spremnika. Ono što je vrlo važno jest na koji način možemo E, popisati i pratiti što se točno događa. Dakle, učinak ublažavanja ljudskog djelovanja. E, I u tom smislu će se koristiti e, razina koja će biti referentna i treba će pregledati koje podatke daju pojedine države i isto tako što se doista događa. Sve se to pretpostavilo i utemeljilo na protokolu iz Kiota šume e, stare i gledat će se kakav utjecaj na to imaju politike i postojeća tržišta. O novom ovom grafikonu prikazuje se situacija prema protokolu iz Kiota s lijeve e, strane e, se pokazuje da što je brojka manja, više negativna, dakle šume su veći spremnik. A e, predviđeno se, države su predvidjeli da će se smanjiti spremnik do 2020. godine. Prema tome se referentna vrijednost promijenila i smanjila u drugom dijelu vezanom za protokol iz Kiota. Nakon nekoliko godina vidite kako su se situacije razvijele. Crnom bojom označeno je da je šuma kao spremnik ostala više manje stabilna referenca. A sada se predviđa da ima oko 100.000 e, milijuna tona više, dakle oko 2% ukupnih emisija. Bitno je pitanje zašto su projekcije bile toliko različite od onoga što se stvarno dogodilo. E, najzanimljivije pitanje koje se iz toga nameće jest kako će situacija biti u budućnosti. Ali prije toga moramo vidjeti kako starenje šuma utječe na šume kao spremnik kako šume budu više starile, tako će trebati posjeći određeno drveće jer bi to značilo manje spremnik. Dakle, ovisi o tome kako se politike razvijaju smanjit će se s jedne strane učinkovito šuma kao spremnika, ali s druge strane povećat će se e, e, učinak stakleničkih plinova. Dakle, e, korištenje drva E, može biti pozitivno, kao što je rekao prethodni govornik. Dakle, ne smijemo se usko usmjeravati na, term, na sektor LULCF-a, već e, moramo gledati na ublažavanje na razini čitavih šuma, ne samo na razini samog LULCF-a. I trebamo vidjeti kako se može koristiti proizvode iz drva i u drugim sektorima. Kakve zaključke izlačimo iz Kiota? kakva je vjerodostojnost referentnih točaka e, emisije e, biomase koja se spali nisu uključene emisije stakleničkih plinova jer se one popisuju kao e, dio dio dakle Ono što bi se zapravo moglo dogoditi jest da se e, načine e, naprave dva postrojenja. Iako u jednoj zemlji se e, posjeće manje, onda jednostavno to može biti rezultat nečega iz Kyoto protokola koji se temelji isključivo na tome što su se politike promijenile. A s druge strane, ako se zaista izgrade elektrane i e, ako se tu e, spremnik, šume kao spremnik e, uzimaju u obzir, onda će dodatna bioenergija neće biti dio LULUCF-a u E, popisivanju tih emisija i tu će promijeniti stvarne brojke što zapravo ne želimo. Predlažemo u zakonima o LULUCF-u nove referentne e, točke na osnovi sadašnjeg upravljanja šumama. To se temelji isključivo na nacionalnom upravljanju šuma i e, tražimo da se ti podaci zaista uključe u projekcije. Međutim, ne mogu to ubrojiti i budući utjecaj politika i tržišta. Zapravo, tu je situacija kao i u svakom drugom sektoru. I vrlo je važno da se baš kao u svakom drugom periodu pravilna e, upravlja, da se promijeni način upravljanja. Ista stvar je kao i u poljoprivredi. Dakle, mi želimo da sektor šuma postane više usporediv i slični drugim sektorima. Možda vas zanima e, što se može očekivati konkretno od ovog prijedloga. Pa e, to se mora staviti u jednu jedan širi okvir sadašnjeg razvoja i trendova u šumama u Europskoj uniji. U većini država šume postaju starije, dolazi e, do e, e, saturiranja i šume se zapravo ne šire, već smanjuju se više šuma, postalo je zrelo. A mm, naši podaci koje ovdje vidite po prvi puta prikazuju mogući utjecaj na osnovi simulacije. I jasno vam moramo reći da mi ne očekujemo da to bude referentna točka. Referentnu točku moraju odrediti države članice. Međutim, mi smo napravili takvu simulaciju, takvu modelizaciju plava crta predstavlja povijesno, dakle što se radilo i kako se e, sjeklo šumo posljednjih 15 godina, ali bit će 10% veća nego u prethodnom razdoblju, u budućem razdoblju, a istovremeno će se prihod smanjiti. Dopustit će se veća sjeća šuma jer šume postaju sve starije. I e, sadašnji način upravljanja e, dakle će ući u e, podatke i neće više biti negativna vrijednost. Dakle, moramo omogućiti da šume, naročito kad je reč o bioenergiji i biomasama, postanu sličnije drugim sektorima ali moramo se pozabaviti također i pitanjem vjerodostojnosti ublažavanja situacije u šumama. Moramo vidjeti kako je ublažavanje došlo od 1990. na ovamo. Ali isto tako moramo gledati kakve ciljeve imamo i ograničenja e, zagrijavanja na manje od 2%. I e, to je sve vezano za upravljanje LULCF-om. Međutim, moramo znati da moramo još više smanjiti emisije u drugim sektorima, a na to možda sada nismo spremni. I za kraj, šume će uvijek biti u središtu budućih pregovora. I ne smijemo e, zapravo od drveća, ne vidjeti šumu i ne smijemo izgubiti iz vida dugoročne ciljeve upravljanja šumama u Europskoj uniji. Hvala vam. Sada bih zamolila sljedećeg izlagača da nam iznese svoje izlaganje. Hvala gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Hvala na pozivu na današnje saslušanje. Radi se o vrlo važnoj temi, dakle o klimi, zaštiti klime i prilagodbi klimatskim promjenama unutar poljoprivrede i šumarstva. To je vrlo važna tema zato što poljoprivreda i šumarstvo i tekako pate zbog klimatskih promjena i morat ćemo se u budućnosti ozbiljnije pozabaviti prilagodbama. Naravno da poljoprivreda i sama stvara emisije stakleničkih plinova. Mi u poljoprivredi radimo na smanjenju emisija, ali šumarstvo i poljoprivreda su važan dio rješenja. Uzgojem obnovljivih sirovina i korištenjem ponora ugljika doprinosimo tome i cilj je da i u budućnosti postignemo puno veće smanjenje emisija. Pariški sporazum priznaje vrlo važnu ulogu šumarstva i poljoprivrede i to mora biti konsenzus da ova uloga i dalje e, ostane priznata. E, to što je LULUCF u okviru iduće klimatske politike što zauzima vlastiti stup, to pozdravljamo i što se ne povezuje sa poljoprivredom i vrlo je važno da ove dvije stvari ne dijelimo. Što se tiče preraspodjele opterećenja, sa aspekta poljoprivrede vrlo je važno da postojeće, e, postojeći sustav e, zadržimo, ne zato što mi kao poljoprivrednici ne želimo doprinijeti smanjenju emisija, već zato što je potencijal u poljoprivrednom sektoru ograničene prirode i prehrana bez emisija nije moguća. Osim toga imamo još i rizik premještanja istjecanja ugljika koje treba uzeti u obzir, dakle premještanje proizvodnje u inozemstvo, a tako i emisija. Europsko Europska poljoprivreda je vrlo učinkovita, mi ćemo i dalje raditi na tome da povećavamo učinkovitosti po pitanju zaštite klime. Što se tiče predloga vezano uz CF... E, Kopa Kožaka već e, godinama zahtjeva da se šumarstvo i poljoprivreda, da se prizna njihov status, a to se treba odnositi i na obnovljive sirovine. No to u postojećim okvirima nije moguće. No svakako bi trebali biti usmjereni ka mogućem potencijalu Ne samo 280 milijuna tona, kao što je to predviđeno predlogom, već e, procjena učinka ukazuje na opcije e, čak do 400 milijuna tona kako bi stvorili veći poticaj za poljoprivredu i šumarstvo. Stoga se i mi zalažemo za to da se e, znatno bolje iskoriste mogućnosti i da to bude daleko iznad onoga što je predviđeno u procjeni učinka. Osim toga, vrlo je važno da ponori, ponori ugljika budu usporedivi. A što se tiče LULUCF-a, treba reći da ako obradive površine e, po pitanju pravila no debit budu uzete u obzir, onda se to treba odraziti i u fleksibilnosti. Smatramo da je fleksibilnost u okviru LUCF-a puno povoljnija nego izbjegavanje emisija. To ne znači da izbjegavanje emisija e, nije naš cilj, ali moramo paralelno raditi na tome. E, na ovom prikazu, nadam se da ga dobro vidite, e, prikazujemo problem da niži ponori e, se također uračunavaju kao izvori CO2 i što se tiče ponora ugljika, tu govorimo samo o ponorima koje su niže od referentnih vrijednosti. I sada ću završiti svoje izlaganje. Smatramo da je vrlo važno da se e, također uzmu obzir rezultati i sektora poljoprivrede i šumarstva i trebali trebali bismo se usmeriti na potencijale, a ne uvoditi granice od 280 milijuna tona i referentne vrijednosti treba odrediti na nacionalnoj razini i treba uzeti u obzir bioekonomiju a obradive površine također trebaju biti uključene u fleksibilnost, a ne samo pošumljavanje i u buduće u okviru zajedničke poljoprivredne politike moramo poduzimati mjere kojima će se poticati i ponori ugljika u području zaštite klime i na kraju treba staviti naglasak na preraspodjelu opterećenja i da ove dvije stvari ne bismo trebali dijeliti, nego ih trebamo zajednički razmatrati. Puno hvala. Thank you. Hvala vam lijepo. Vrijeme za našeg posljednjeg današnjeg stručnjaka, gospođu Hena Maut iz Verna. Izvolite. Ako ćete imati osjećaj da ponavljam nešto, imajte strpljenje sa mnom. Posljednja sam od vrlo učenih govornika. Zahvaljujem prije svega što ste me pozvali da vam se obranim. LULUCEF je jedan od onih strašnih akronima za koje mislim da najprije trebate malo zagrijati publiku prije nego što krenete na detalje ali vi doista mnogo toga znate. Čuli smo neka sjajna izlaganja, imam svega pet minuta pa ću odmah krenuti na ključne poruke kojih imam samo dvije. Prije svega da su nam potrebni ambiciozni ciljevi. Pravilo neutralne bilance, koja je uključeno u četvrtom članku LULUCEF uredbe nije kompatibilno sa pariškim sporazumom, kao što će moja, moje izlaganje pokazati. Druga stvar je trebamo iskrena, poštena računovodstvena pravila koja prije svega postavljaju dobar globalni primjer, zatim odaju priznanje e, upravljanju šumama koje uzimaju u obzir zaštitu okoliša i isto tako da se uzimaju u obzir emisije bioenergije. To sve naravno je potrebno jer se bavimo klimatskim promjenama. Sa svakom godinom dobijamo nova rekordna mjerenja najviših temperatura. 16 najvrućih godina su sve zabilježene u ovom stoljeću što jasno pokazuje zbog čega se bavimo klimatskim promjenama. One utječu na ljudsko zdravlje. Ovdje imamo jedno obitelj koja je ostala bez jednog djeteta zbog antraksa, zbog otapanja permafrosta. Dakle, svi znamo da klimatske promjene znatno utječu na naše zdravlje, ali utječu i na gospodarstva. Znamo da cijena nošenja i bavljenja klimatskim promjenama je nešto što bljedi u usporedbi sa troškovima koji proizlaze iz onoga što bi se dogodilo kada doista počnemo osjećati klimatske promjene. Zbog čega govorimo o šumama i zbog čega je Lucef toliko važan je taj da šume nikada nisu ovoliko važne bile u borbi protiv klimatskih promjena. Ovaj složeni grafikon koji vidite objašnjava zbog čega šume nikad nisu ovoliko važne bile u borbi protiv klimatskih promjena. Usredotočimo se na ovo roza, naranđasto i ljubičasto plavo. To su tri scenarija, i pet scenariji koji nam pokazuju promjene od 2 i 1,5 stupnjeva Celzijusa, što su globalni ciljevi, a primetit ćete da oni svi u nekom trenutku nakon 2040. se spuštaju ispod nula. Jedna raspoloživa tehnologija koja je sigurna i razmjerno ne skupa su šume. I zbog toga je LULUCEF doista u suštini borbe protiv klimatskih promjena. No, problem je u tome što LULUCEF eh, ne smanjuje CO2 onoliko koliko je potrebno. I daću jedno zdravstveno upozorenje. Ovo je samo projekcija, projekcija Europske unije. Naravno imamo mnoge druge projekcije koje bi možda drugačije scenarije prikazale, no ova je projekcija nedavno ažurirana, austrijski znanstvenici su autori i pokazuje osjetno opadanje u e, tom uviru do kojeg dolaze unutar Europske unije. No, kako možemo stvari održati održivima, učiniti održivima? Ponovit ću možda neke stvari koje ste već čuli. Vratimo se na ono što želimo postići. Boriti se protiv antropogenih klimatskih promjena, dakle onih kojima su uzrok ljudi. I ovdje se možemo vratiti na načelo poštenja. Ono što pokušavamo učiniti je pronaći izravnu korelaciju između odgovornosti za emisije i odgovornosti za uklanjanje CO2, te kontrolu koju imate nad emisijama i uklanjanju CO2. Imamo par primjera ovdje, ovo je možda čudna usporedba stvari, no načelo iza obje slike su da bi zemlje trebale biti odgovorne samo nad onim emisijama koje mogu kontrolirati. To je načelo poštenja. Vulkani, emitiraju CO2, kada eruptiraju, za to nisu zemlje odgovorne. Kada propada drveće zbog starosti, to je jedan prirodni fenomen nad kojim same zemlje nemaju utjecaja. Slično tome, trebali bismo dobiti priznanje za uklanjanje CO2 gdje imamo kontrolu, dakle klima 2020. i drugo upravljanje klimatskim promjenama, jer to su stvari nad kojima imamo kontrolu iz istih razloga također bismo trebali biti odgovorni za emisije nad kojima imamo kontrolu. I ta tri slajda jednostavno pokazuju načela na temelju kojih bismo trebali e, izgrađivati svoje referentne nivoe koje zapravo daju priznanje za emisije koje smanjimo, ali koje nas pozivaju na odgovornost za one emisije koje emitiramo. Ovaj posljednji slajd pokazuje da se nalazimo u iznimno moćnom položaju kao Europa jer smo prva regija koja razvija računovodstvena pravila za korištenje zemlje, a sa velikom moći dolazi velika odgovornost. Postavlja se dakle pitanje i pitanje koje je za članova odbora. Moramo se pobrinuti da pravila koje razvijamo postave dobar globalni primjer. I tu ću prijeći na posljednji slajd ponovno na ključne poruke, no završit ću s obzirom da sam iskoristila svoje vrijeme. Hvala Zahvaljujem svim stručnjacima. Prijeći ćemo na članove odbora, ako se netko želi javiti za riječ, komentirati ili postaviti pitanje. Gospodin Torvalds. Hvala. Ovo je bilo doista zanimljivo i mislim da ako pokušamo čitati između redaka, pretpostavljam da bismo mogli definirati zadovoljavajuće kompromise. Ima određenih problema, gotovo svi ste spomenuli referentne razine, i činjenicu da je potrebno bolje, bolja mjerenja za referentne razine, za njihovo utvrđivanje. Izravno ili neizravno ste spomenuli 3,5%, dakle plafon, koji je bio posljedica nepreciznog mjerenja u doba kada je utvrđen. Dakle, ono što mi ili oni nismo znali da se događa u šumama, na neki način smo se pobrinuli da se možemo osigurati time i reći ne smijemo ići iznad 3,5%. Mi u Finskoj gotovo da u potpunosti znamo što se događa u šumama jer skaniramo, skeniramo sve šume u Finskoj i točno znamo što se događa, što je naravno vrlo zanimljivo. Ali isto tako suočavamo se s jednim problemom ako skeniramo šume i poznajemo svako drvo u najšumovitijoj zemlji Europske unije, da li bi se nas trebalo kažnjavati zbog toga što znamo više, zbog toga što imamo bolje statistike? Na to ću se još vratiti. načelno mislim da je ovo bilo vrlo zanimljivo. Jedna me stvar donakle uznemirila u posljednjem izlaganju gdje smo vidjeli slajd koji pokazuje drveće koje je stari kao prirodni proces u usporedbi sa erupcijom vulkana. Iz naše perspektive to je možda malo previše jer e, vrlo dobro možemo kontrolirati starenje drveća i to je ono čime se mi u Finskoj neprestano pokušavamo baviti. I nadamo se da će nas netko saslušati. Donekle postajem nervozan kada ljudi govore o šumama bez da ih poznaju tijekom jedne rasprave na našem klubu. Rekao sam da postoji čak i bog šuma iz predkršćanskog razdoblja na finskom i rekao sam da ću sve odvesti u finsku šumu, a tko snađe put iz šume s njime ću nastaviti raspravu. Ah, Hvala vam. Gospodin Hvala lijepa i mislim da je vrlo jasno iz ovih izlaganja da je LULU-CF jedno od aspekata vezanih za klimatske promjene o kojima se najviše raspravlja u Europskoj uniji i sasvim sigurno je predmet rasprave kako unutar parlamenta, tako i između parlamenta, komisije i vijeća. E, tri e, stvari koje sada želim spomenuti. Prvo, Radi se o sveukupnom pristupu i ambicijama koje ima uredba Luce. Hanna Moas je u svom izlaganju pokazala da nije stvar o tome da u okviru a treba imati nulti stupanj emisija, već da ako želite biti u skladu s Pariškim sporazumom i e, razinom e, klimatskih promjena, ono što nam treba jesu negativne emisije u okviru LUCF-a. Dakle, to je vezano i za šume, ali ne samo za šumarstvo na kojem smo se previše usmjerili, već to je općenito vezano za korištenje zemljišta i promjenu načina korištenja zemljišta ako želimo udovoljiti zahtjevima iz Parijskog sporazuma. Drugo pitanje koje je vezano za to jest ne samo da uglavnom se bavimo šumarstvom, a da pritom ne uzmemo u obzir druge sektore poljoprivrede, e, kao niti druge ekosustave. Potrebno je također uzeti u obzir pitanje biološke raznolikosti. Upravljanje šumama nije samo pitanje klimatskih promjena, moramo istovremeno biti svjesni važnosti značaja šuma u Europskoj uniji i europske strategije biološke raznolikosti e, kao i zaštite biološke raznolikosti. Postoji još jedan aspekt e, gdje mislim trenutno postoji preveliki pritisak kako bismo bili fleksibilni u zadovoljavajućoj mjeri. Naime, postavlja se pitanje u kojoj mjeri trebamo biti e, fleksibilni kada se radi o ESR-u, e, emisijskim kvotama i LULU-CF-u želimo biti u skladu s Pariškim sporazumom i u tom slučaju, ako dakle to želimo primijeniti, moramo ograničiti fleksibilnost. E, treća stvar koja je bitna jesu pravila na koje se e, vodi evidencija. Govorimo o brojkama ali te brojke ovise o načinima izračunavanja i načinu e, izrade evidencije. U nekim situacijama ta evidencija je jako pojednostavljena u sektoru bioenergije. E, teško je e, misliti da može doći do nultog stupnja emisija. Prema tome, potrebno je način drugačiji način evidencije Dakle, moramo vidjeti da ono što je bitno ili emisija ili ponor ugljika, a ne nešto što jednostavno služi da bi se vodila evidencija. Ono što je bitno još jest da znamo da nisu samo šume kao takve bitne, bitne su i močvare i druga prirodna staništa koje predstavljaju značajne ponore ugljika. I e, zato e, trebamo e, prilikom ispitivanja situacije sa šumama znati da moramo dobro upravljati primjerice močvarama. Hvala. Gospodine Hojsling, izvolite. Hvala na ovim izlaganjima. Mislim da se nismo dovoljno bavili poljoprivredom, jer veći dio izmjena se odnosi upravo na poljoprivredu, a tu imam nekoliko pitanja, jer smatram da nije bilo dovoljno jasno objašnjeno. Najveći dio CO2 emisija dolazi iz e, pretvaranja površina, zelenih površina u oranice i ne bi li onda bilo dosljedno da kažemo da oranice ponovno pretvorimo u zelene površine. Zatim, što se tiče nastojanja da se močvarne površine održe i da se može smanji intenzitet poljoprivrede, jer e, najveći dio emisija dolazi iz intenzivne poljoprivrede, Mislim da to treba staviti pod veliki upitnik e, i da li korištenje bioenergije, da li bi to imalo e, negativnog utjecaja na klimatsku bilancu. Mislim da ne možemo uljepšavati svijet, odnosno uljepšavati e, i koristiti bioenergiju. Moramo poduzeti konkretne mjere. Što se tiče oranica, i tu treba nešto poduzeti, primjerice korištenjem drugačijeg oblika poljoprivrede može da odustanemo od intenzivnog uzgoja i onda se ne moramo čuditi što dolazi do negativnih učinaka. Dakle, postoje vrlo velike razlike između različitih vrsta poljoprivreda jer postoje poljoprivreda koja je održiva i koja štiti zelene površine. Mislim da to nije dovoljno uzeto u obzir. I zadnje pitanje vezano uz šume. I po ovom pitanju postoje različiti modeli upravljanja šumama. Također postoje neki intenzivni oblici upravljanja šumama. Dakle, nije svejedno kako koristimo te šume, ali to kako utječe na bilancu. Thank you to Madame Ayuso. Hvala, Ayuso. Hvala puno, gospođo predsjedavajuća. Ovaj prijedlog je dosta usko povezan sa prijedlogom vezano uz smanjenje od 40%, dakle radi se o preraspodjeli. Tu se radi o emisijama koje nastaju u šumarstvu. To također treba uračunati. što se tiče emisija koje šume prihvaćaju, tu se radi o 80 milijuna tona CO2. Mislim da je to malo premalo. Mogli bi povisiti tu vrijednost Mogli bi stručnjaci nešto reći o tome? Onda još jedno pitanje, ako nije prekomplicirano. Kako izgleda formula za izračun e, pohrane CO2 u drvnim proizvodima? Thank you. Mr. Flanagan. Hvala lijepa, gospodine Callaghan, izvolite. Hvala. Ovo je vrlo, vrlo zanimljiva tema Oprostite što sam zakasnije bio sam na sastanku odbora za proračunski nadzor. Zanima me, e, mogu li mi izlagači reći da li je ispravno da pokušavamo smanjiti emisije u poljoprivredi, no istovremeno e, mi sklapamo trgovinske sporazume gdje će se hrana e, slati po cijelom svijetu i to brodovima i e, kao što je e, to jedno bilo rečeno na odboru za poljoprivredu, da e, ćemo onda dobivati i sve jesti španjolske naranče u Kaliforniji. Jer kada bi došlo do ovakvog ponašanja, to bi bio apsolutna katastrofa. No komisija se zato zalaže. I pitam se je li e, ljeva ruka ne samo da ne zna što radi desna, jesu li se one ikada srela, jesu li one uopće dio istog tijela. Pa ne možete istovremeno zapaliti vlastitu kuću i pozvati vatrogasce. Hvala. Evo imam e, tri pitanja. Ja sam jedan od izvjestitelja u Sijeni za klub SID o LULUCF-u, ja ću e, pošteno reći da mi se čini da je ovo vrlo složena tema i smatram da to je problem. Sve ovo postalo jako složeno, radi se o jako važnoj temi, ako se zapravo izgubimo u toj kompleksnosti, nećemo naći rješenje. Možete li nama koji smo izvjestitelji u Sijeni reći kako možemo to obaviti uspješno, a da sve to pritom bude manje kompleksno. Drugo pitanje koje imam je vezan za, no, za poljoprivredu. Uvijek sam imao osjećaj da poljoprivreda ne daje one rezultate koje bi trebalo po pitanju emisije ugljika. Je li moje mišljenje ispravno? I za kraj jasno mi je da su šume u nadležnosti država članica. Međutim, s obzirom e, na situaciju ne bismo li zaista trebali bespoštedno proširiti e, šume u Europskoj uniji? Hvala. Hvala. Imao bih dva pitanja koja želim postaviti govornicima. Prvo gospodinu doktoru Majeru, mi smo intenzivno raspravljali o pitanju referentnih granica. Tu se, po mojem mišljenju, prije svega radi o tome kakav će izgledati vremenski okvir Stoga bi me zanimalo što vi kažete na to, jer do sad je Europska komisija e, polazila od 1990. do 2009. kao referentnog okvira. E, zatim još jedno pitanje gospodinu Pinjenu koji mm, je rekao nešto slično kao i gospođa Ajuzo. Radi se o tome da postoji znatno više potencijala u okviru LULUCF-a i oni su nam rekli da ovaj scenarij koji je predvidjela Europska komisija može biti e, dobar i da li e, postoje ikakva predviđanja, ikakvi modeli koji bi to dokazali. Hvala. Thank you Da ćemo reći malo svojim stručnjacima, pa čuti neke komentare na pitanja ili možda prijedlog, izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća. Odgovorit ću na nekoliko pitanja. Što se tiče prvog pitanja gospodina Hojzlinga, je li tema zelenih površina i gospodarenja močvarama možda premalo uzeta u obzir. Što se tiče pravila za monitoring, to je uzeto u obzir, jer e, kada govorimo o zelenim površinama, to se naravno uzima u obzir u predlozima koje izrađuje Europska komisija. Dakle, e, primjerice u Njemačkoj imamo e, sve više zelenih površina u zadnje vrijeme, ali isto tako se u monitoringu uzima u obzir i e, ako je njih sve manje, uzimaju se obzir i močvarna područja, dakle to je sve dio LULUCF-a. Sve to imamo na umu Isto tako i što se tiče obradivih površina, ako se obradive površine pretvaraju zelene površine i obratno, to je također uzeto u obzir ili ako se promjeni sastav tla, to također uzimam obzir primjerice ako je više humusa. Što se tiče bioenergije, želim samo reći da je rezultat koji postižemo u području bioenergije u poljoprivredi vrlo bitan i oni se unatoč tome ne uračunavaju. A što se tiče proizvodnje obnovljivih sirovina, e, oni se oni ulaze u negativnu bilancu, stoga bismo mi e, željeli, ako bi to također bilo uzeto u obzir u buduće, dakle, tamo e, tu govorimo o područjima gdje e, se obnovljivi izvori energije zamjenjuju fosilnim. Trenutačno moramo uzeti u obzir da bi imalo smisla uvesti više fleksibilnosti i to se možemo priuštiti. Zatim još jedno pitanje vezano uz smanjenja u sektoru poljoprivrede i je li poljoprivreda premalo učinila po tom pitanju. Od 1990. godine e, došlo je do smanjenja 24%. To ne znači da smo na cilju, ali smo na dobrome putu i sigurno e, je u sektoru poljoprivrede su već ostvarena puno veća smanjenja nego u nekim drugim sektorima. Što se tiče pitanja trgovine, da li je to dobro u ovom kontekstu ili loše, želim uputiti na to da je vrlo važno za klimu kada govorimo o prehrambenoj industriji, da je vrlo važno za klimu da je taj proizvod proizveden na način da ne utječe štetno na klimu. I mislim da je situacija po tom pitanju u Europi dosta dobra i ako pogledate brojke e, organizacije FAO, onda ćete vidjeti da je razina emisija puno niža nego u drugim dijelovima svijeta i stoga možemo reći da je Europa dobra lokacija za proizvodnju. Što se tiče složenosti LULUCF-a, to mogu samo potvrditi i svaki put ka pojednostavljenju bi bio od velike pomoći, jer na kraju moramo to znati objasniti drugima o čemu se radi, ali ova mnoga ograničenja doprinose tome da LULUCF e, postaje tako e, složen i mislim da bi trebali iznaći mogućnosti pojednostavljenja. Što se tiče doprinosa poljoprivrede, rekao sam već da je tu postignuta redukcija od 24%, stoga mi ne bježimo od odgovornosti, mislim da smo na dobrom putu i još e, vezano uz pitanje gospodina Linca, smatramo da u Njemačkoj primjerice imamo potencijal da postignemo u šumarstvu puno bolje vrijednosti, puno bolje rezultate i prema ovom scenariju kao što je sada predviđeno bez uključivanja poljoprivrednih površina je potencijal znatno veći nego što je to predviđeno i znatno je veći nego što je to navedeno u procjeni učinka. No, postoje predviđanja za Europsku uniju Govori se o 900 milijuna tona da bi to bio potencijal za LULUCF. Puno hvala. Thank you. Uh, hvala. Gospod Majer. Hvala. Mnogo toga je već rečeno. E, sada ću reći nešto vezano uz rokove, a to smo već čuli i u izlaganjima. Dakle, radi se o potencijalima budućnosti, budućnosti. U ovim scenarijima koje sam predstavio se radilo o tome što bi bilo kada bi bilo i o različitim mogućnostima smo govorili različitim e, razinama održivog upravljanja šumama. Dakle, ovo pitanje ima vrlo velik značaj i to će imati velikog utjecaja na naše studije. Zatim postavljeno je pitanje bili na razini Europske unije moglo biti učinjeno puno više toga. Tu postoje različita mišljenja. Naravno, države članice koje imaju više šuma, to će pitanje biti problematično ali ja također mislim, kao što je kolega već rekao, da su e, potencijali u državama sa puno šumskih površina i tekako tu i to treba iskoristiti, dakle trebamo koristiti ponore, a želim uputiti na još jedan element koji nije uzet u obzir u LULUCF-u, dakle radi se o izbjegavanju emisija CO2 kako bi se približili ciljevima iz Pariškog sporazuma. To bi također trebalo uzeti u obzir. E, naravno, to e, LULUCF čini još složenijim sustavom i postoje već e, neki pristupi kako bi se sustav mogao pojednostaviti. Što se tiče trgovinske politike, naravno to je isto jedna od poruka. Dakle, složenost različitih područja je sigurno vrlo velik izazov, ali vrlo važan faktor kada govorimo o budućnosti. Puno hvala. Hvala, gospodin Strojev. Hvala. Postavljeno je još jedno pitanje vezano uz izračun CO2 kod drvnih proizvoda, naravno postavlja se pitanje što direktno ide u energiju, a ostalo je e, pohranjivanje, odnosno što će biti konačan proizvod. To je ono što je ključno pitanje. Jedan kubični jedna tona po kubičnom metru u šumi odlazi u obradu. Dakle, to je ono što treba naglasiti. Thank you. Um, Hvala. Žal riječ? E, ja bih samo reagirala na par pitanja. Prije svega gospodinu Torvalcu bih rekla da činilo mi se i sami da se radi o poprilično čudnoj usporedbi onim slikama. E, da, možete imati kontrolu nad šumama, ali ako ne dirate šume, sekvestracija će se smanjiti, ako zemlje odluče to ne učiniti, za to ne treba biti e, kažnjene. E, da kako moguće imati kontrolu nad time, ali ipak radi se o prirodnom procesu. Gospodin Brennan je rekao da su stvari komplicirane, da slažem se i jesu i jedan radikalni predlog dolazi s moje strane. Komplicirano je zbog toga što pokušavamo izjednačiti šumski ili zeleni ugljik i one iz fosilnih goriva. I dakle, zbog toga su ta komplicirana računovodstvena pravila jer izjednačavamo te dvije stvari. U suprotnom ne bismo trebali imati takva pravila. Jednostavno bismo mogli reći da je cilj bio raznolikost ili površinsko korištenje šuma ili neki, neka potpuno drugačija pravila ako se stvari odvaju i ako imamo zasebne ciljeve da li kvalitativne, numeričke ili drugačije, ali kada se moraju izjednačiti stvari. Kada kažemo jedna tona ugljika je ista kao i druga tona ugljika, zelena sa onom crnom, kada te stvari pokušavamo izjednačiti, tada se stvari kompliciraju. Dakle, suprotnom se ova ovaj efekt kompenzacije smanjuje i moguće je naći druge načine mjerenja stvari koje bi bile mnogo manje složene. par kratkih komentara e, drugim govornicima što se tiče e, gospodina, e, komentara gospodina Pingena da bi 900 milijuna tona moglo biti stvoreno održivo kroz Lulucev. Podsjetila bih vas da je to ekvivalent smanjenja 40% smanjenja emisija, dakle cilja 40% na 34. I zanima me tko je dovoljno hrabar i na sljedećim klimatskim pregovorima reći da će Europska unija smanjiti svoje ciljeve za smanjenje emisija. Što je gospodin Mer rekao, moram reći da nikada nisam snažnijeg zagovornika čula za uključivanje emisije s bioenergije i ETS-a i zajedno bih eh, s vama rekla da je to doista dobar način za obračunavanje energetskih emisija jer je to prirodni zaključak e, ako uključimo politike u referentne mjerila. Dakle, ne bismo na taj način emisije energenata obračunavali unutar LULCEF-a, već negdje drugdje, ili u ESR-u ako se radi o grijanju, ili ETS-u ako se radi o industriji. doista bih e, e, rado zajedno s vama zagovarala tako nešto jer se slažem da bi to mnogo pošteniji, otvoreniji, jednostavniji način bio za mjerenje emisija. Drago mi da se tu slažemo. I za kraj, za svaku studiju koja je objavljena možete pronaći nešto suprotno i Finsku sam posjetila prošli tjedan i posljednji dan u Helsinkiju sam se sastala sa znanstvenikom Sampom Sonkalijem koji bi bio također zanimljiva osoba da pozvati na sljedeće na sljedeći sastanak. Citirala bi ga Prvičavao je različite scenarije mogućnosti korištenja eh, šume i drva u Finskoj i u Europi i rekao je da postoji mogućnost smanjenja emisija kroz substituciju SCO2 i kaže da je iznimno nevjerojatno da korištenje šuma u Finskoj bi dovelo do smanjenja net emisije ugljika u nadolazećih 100 godina. To je on napisao, ne ja, ali molim vas da pročitate Sampe Samakalija, dakle, neke od njegovih radova, jer ta substitucija je iznimno važan dio budućeg rada, moramo cement e, zamijeniti drvom veliki sam zagovornik gradnje drvom i samo sam kuću i od drva, ali to ne smije ići na račun smanjenja uvira i to moramo smanjiti ili odraziti u našem računovodstvu kada obračunavamo stakleničke plinove. Hvala vam, gospodin Grase. Hvala na vašim intervencijama. Mnoge su spomenule koncept fleksibilnosti i složenosti lulucefa, a Pokušat ću nešto više reći o tome. Dakle, bez da ulazimo samo raspravu o fleksibilnosti. Fleksibilnost znači stvaranje veze između lulucefa i drugih sektora. Postavlja se pitanje da li smo usporedivi s drugim sektorima. Dakle, ne možemo jabuke i kruške uspoređivati e, možemo samo ili jedno ili drugo. Postavlja se dakle pitanje zbog čega je LULUCEF toliko poseban da zaslužuje drugačiji tretman od drugih sektora. Zbog čega dakle poseban svakako sastavni je dio prirodnog ciklusa ugljika uz ljudsko djelovanje i zbog toga imamo posebna računovodstvena pravila. No u kontekstu referentnih razina Imamo primjerice dinamiku starosti što nijedan drugi sektor ne koristi. Niti na jedan drugi sektor ne utječe staranje šuma toliko. I isto tako uvjer može biti snažniji ili slabiji zbog toga. Kada govorimo o politikama i pretpostavkama, svaki sektor ima svoju politiku i možemo li reći da je lulucev toliko poseban da povećanje emisija bi bilo nešto što je moguće oprostiti. Suština našeg prijedloga koji teži pojednostavljivanju mislim da kroz Lulucev prijedlog pokušavamo učiniti ga sličnim drugim sektorima u tom smislu da računavanje dinamike starosti šuma kako se ne bi kažnjavala šume države zbog starenja šuma, da dođe do promjene u upravljanju kao i drugim sektorima, to bi se također trebalo odraziti. I to je suština referentnih razina, odnosno prijedloga koji se temelji na nastavljanju trenutnog upravljanja. Thank you very much. Um, now I invite the rapporteur, if you... Hvala. Sada ću dati riječ našem izvjestitelju. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala i stručnjacima. Mislim da smo danas napravili veliki napredak i dobio sam puno inputa za svoje izvješće koje moram završiti do sredine veljače. Rasprava je pokazala da je Europska komisija na čelu izradila dobar prijedlog i da su stručnjaci mnogo toga pozdravili, ali isto tako smo danas vidjeli da su nam potrebne izmjene, odnosno da bismo trebali poraditi na pojedinačnim dijelovima prijedloga. Prije svega radi se o referentnim razinama, kako se one određuju, kako se izračunavaju. To se također odnosi i na vremenski okvir. A osim toga radi se o pitanju koliko ćemo mi kao parlament E, koliko mi kao parlament možemo razmišljati o razdoblju nakon 2030. Jer e, vrlo je važno da uključimo i države članice u ovaj proces i postavlja se pitanje uske povezanosti sa pitanjem preraspodjele. Prije svega pitanje je kako ćemo postupati sa fleksibilnošću, odnosno koliko fleksibilnosti doista možemo ugraditi i koliko se može uključiti sektor šumarstva u fleksibilnost. To će sigurno biti ključno. Zatim pitanje kako ćemo akreditirati pošumljavanje. Nismo to baš danas spominjali. Hoćemo li uzeti okvir od 20 godina ili koje Iznimke ćemo uzeti u obzir kako bi produžili na 30 godina. I ono što sam već rekao na samom početku, sada ću se ponoviti, radi se i o odnosu između zaštite klime i sigurnosti hrane i Mislim da to ne smijemo zaboraviti u ovoj raspravi o poljoprivredi i šumarstvu. Još jedan puta se želim zahvaliti stručnjacima koji su nam dali vrlo korisne informacije i naravno i tajništvu koje je organiziralo ovo saslušanje i puno hvala kolegama i kolegicama. Veselim se dalje suradnje. Puno hvala. Thank you very much to the rapporteur, thank you very much to the secretariat for... Puno hvala i izvjestitelju, hvala tajništu što je organizirao saslušanje i svim izlagačima i stručnjacima koji su na njemu sudjelovali. Hvala svim kolegama koji su došli i pokazali interes za ovu raspravu. Time završavamo ovu točku dnevnog reda kao i današnji sastanak a e, nastavljamo sa sastankom odbora sutra ujutro u 9 sati sastanak koordinatora.